to see you. Colleagues, I kindly ask you to be seated. Kolege, zamolit ću vas da polako zauzmete mjesta, da pače što je prije moguće. It's already quite late, so we have to... Već je poprilično kasno, pa bismo trebali započeti Thank you. Warm Hvala lijepo, svim želim toplu dobrodošlicu na sastanak zastupnicima, asistentima, savjetnicima i inim prevoditeljima također. Dobrodošli nakon ljetne ljetnog raspusta i za Počnimo sada polako, zamolit ću sve da sjednete i prestanete s raspravama. Dakle, imamo kratki poludnevni sastanak. Većina dnevnog reda se bavi razmatranjem nacrta izvješća i mišljenja, no važan je i to dio posla koje moramo obaviti i to pravodobno, učinkovito. Pa prijeđimo na posao. Podsjetila bih sve da je sastanak internetski prenošen web streamingom, a što se prevođenja tiče prioriteti imaju jezici punih članova odbora za sigurnost i obranu. Da li možemo usvojiti dnevni red? Ukoliko komentara nema, smatram ga usvojenim. Priopćenja predsjedništva Želim vas obavijestiti da gospodin Pasku, naš izvjestitelj za godišnje izvješće za SOP-a, je trenutno na putu u SAD-u, u jednoj studijskoj posjeti. Tako da moramo organizirati se tako da zadržimo naš vremenski okvir uz neke dodatne ad hoc sastanke SEDA, a Zašto predlažem 24.9. u ponedeljak popodne. We'll give precise uh, time 15 Mhm. ok, 3 p.m. Dakle, u 15 sati to će vjerojatno biti vrijeme početka sastanka. Obavijestit ćemo vas još e-mailom. Točnije. Prijeđimo odmah na prvu točku dnevnog reda. A to je izvješće na vlastitu inicijativu o vojnoj mobilnosti. Izvjestitelj je gospodin Tune Kelam iz EPP-a, pa ću mu odmah dati riječ. Hvala lijepo kolege. Pozadina ovog izvješća je zajedničko priopćenje Komisije o vojnoj mobilnosti objavljeno prošle godine u studenom nakon čega je komisija objavila u ožujku ove godine akcijski plan. Oba dokumenta bave se pitanjem vojne mobilnosti iz jedne, rekao bih, tehničke, praktične perspektive i ono što donekle nedostaje je jedan sveukupni politički cilj projekta. Komisija je predložila proračun 6,5 milijardi iz instrumenta za povezivanje Europe unutar TNT-a. Glavna pitanja kojima se ovo priopćenje i akcijski plan bave su vojni zahtjevi za transportne mreže, dakle zrakom, kopnom, morem, priprema europskih transportnih mreža za tu dvojnu namjenu, odnosno upotrebu vojnu i civilnu. Drugo imamo regulatorno postupovna pitanja, to je prekogranični transport opasne robe, carinske i PDV odredbe i prekogranične dozvole prelazaka granica. To su sve važne stvari, problemi, jer kao i obično najveći problemi su upravo u detaljima i ovo ljeto sam prisustvovao jednoj vježbi nenaruženo vojno vozilo prelazilo iz Njemačke u Estoniju, dakle, kroz Poljsku, Latviju. Za to im je trebalo pet različitih dokumenata kako bi mogli prijeći granice. Dakle, u kriznim trenucima mislim da je to nešto čime se doista ozbiljno moramo pozabaviti jer usprko svim izjavama o solidarnosti i međusobnoj pomoći, ukoliko ne možemo brzo premjestiti dovoljan transport diljem Europe, situacija će biti malo drugačija. Također postoji projekt PESCO, vojne mobilnosti, koji daje važan doprinos. 25 država članica je tu odlučilo uključiti vojnu mobilnost u obvezujuće stavke unutar okvira PESCO, a cilj izvješća s parlamentarne strane je stvaranje jednog političkog zamaha i logike za nastavak rada na projektu vojne mobilnosti. Trebamo dakle promicati unutar Europske unije jednu ambiciju obrambeno govoreći kako bi se učinkovito doprinjelo daljem razvoju sveobuhvatne obrane, odnosno sposobnosti na praktičnoj razini kako bismo vojnu mobilnost uključili i u one mirnodopske projekte. I Naglašavamo da je potreban zamah aktivnosti kako bi se minimizirale fizičke, pravne, regulatorne prepreke vojnoj suradnji te omogućilo mobilnost u kriznim situacijama i naravno izgradnja sinergija i komplementarnosti s NATO-om. Mislim da je ključno da rok za analizu i ponudu konkretnih rješenja, ukoliko je potrebno zakonodavnih prijedloga, će biti zadržan kao i prije. Obrana je nešto što se danas događa i to je nešto što ne možemo odgoditi za sutra. I konačno ključno je naravno da proračun koji je komisija predložila ostane barem na predloženih 6,5 milijardi kako bismo se pobrinuli da imamo tu praktičnu pologu potrebnu za nastavak rada. Hvala lijepo, otvoren sam na svim komentarima i doprinosima. Hvala. Hvala vama. Sad bih riječ dala izvjestiteljima u sjeni. Zastupnica Ajala Sender prva ima riječ. también deseándoles lo mejor y esperando que después del receso veraniego pues hayan ustedes podido descansar. Eh... Zahvaljujem, nadam se da ste se svi dobro odmorili tijekom eh, stanke. I da smo sada svi spremni za sve što je pred nama kao i na eh, izborne pobjede. Zahvaljujem e, gospodinu Kelamon na ovom e, prikazu i doista e, ono što sam htjela reći je ono što je doista još nedostajalo. Znači vojna mobilnost i logistika i upravo zbog toga je roku sede, za radu sede toliko zanimljiv i bitan u Europi zato što zapravo se ovdje um, uh, bavi odgovornostima i nadležnostima za obranu granica i unutarnje sigurnosti, zato je također bitno poboljšati i suradnju. I upravo ovaj aspekt suradnje ne radi se samo o novim aspektima. Dakle, malo se nekako dobiva dojam i ovdje u parlamentu, naime, postoje e, e, određene napetosti, hoće li tu biti nešto novo ili ne, ali kao što je rekao gospodin Kellam, to su sve e, stvari. Mislim, radne vojne snage već surađuju međusobno, to se može vidjeti na ulicama i drugdje. Mislim, ali znaju tu nastati komplicirane situacije, posebice u prekograničnim situacijama i tu zato ipak treba nešto učiniti. E, naime, postoje tu razne moguće komplikacije ovdje i e, obrana treba biti važan e, stup zajedničke politike. I mislim da zajednički možemo puno toga postići i podupiram ovaj prvi pokušaj da se krene dalje i naprijed sa akcijskim planom za vojnu mobilnost sa svim e, komponentama mobilnosti koje treba biti uzete u obzir. I mislim da se zapravo e, kod automatizacije i prometne povezanosti dosta brzo napreduje i mislim da bi to također trebalo uzeti u obzir. Naime, Važni su tu i tehnološki aspekti, dobro tu treba još ponešto i poboljšati. A što je dio mojne mobilnosti? Naime, i građani bi trebali biti osvješteni o tome, naime da vide da postoje odgovarajući napori da se ne udvostručavaju napori da se iskoristi ekonomija veličine i da se sinergije također iskoristi u smislu zajedničke sigurnosti i pojma sigurnosti te također i mobilnosti infrastruktura. i puede hacer la parte militar de la parte civil, la civil de la militar puede ser en el en el eh, digamos la cooperación dual? Dakle, na taj način se i vojni i civilni sektor može bolje povezati, što je sve vrlo zanimljivo. Infrastruktura nam e, može pomoći u tome. Dakle, tako izgleda stvar. Mantenimiento, eh, mejorar los estándares y armonizar los estándares. Jačanje, e, jačanje standarda i harmonizacija standarda i normi, bolje iskorištenje, iskorištavanje infrastrukture, Vidimo ono što se dogodilo sa mostom u Genovi. Tu su svi, tu postoji također odgovornost odgovarajućih tijela. Naime, nije bitno samo graditi, nego treba je održavati i treba osigurati da infrastruktura bude sigurna. Te zaključno. Investicije imamo e, određene iznose koji su odobreni, da, ali moglo bi se tu još osigurati dodatna sredstva, možda iz e, Investing Europe e, instrumenta, ali tu treba također pokazati i građanima kolika, koja je prednost toga. Naime, radi se ovdje i o drugim aspektima, malim, manjim poboljšanjima Naime, tu bi trebalo dati jedan pozitivan e, cilj za bolju suradnju, bolju sigurnost ekonomiju veličine, također održavanje i sigurnost infrastrukture, poboljšanje standarda, e, bolju logistiku osigurati dakle. E, I u prekograničnim situacijama i tako da E, automatizacija i tehnologija i u civilnom i u vojnom sektoru e, zajednički postižu napredak e, za zajedničku dobrobit. Hvala vam, zastupnik Jeffrey Van Orden. Hvala gospođo predsjedateljice. U ovoj fazi svega nekoliko točaka s moje strane. Prije svega trebamo biti vrlo jasni oko toga zbog čega se ovim bavimo. Činjenica je da od 89. godine obrambeni aspekt mobilnosti, infrastrukture je sve više i više tijekom godina bio zanemarivan. A sada se nalazimo u jednoj nove situaciji gdje shvaćamo da koje su obrambene potrebe Europe i koliko su one važne. Zbog toga Tune Pratiš me? Dakle, mislim da zbog toga moramo ovdje postaviti kontekst i reći prije svega da je važnost ovoga u omogućavanju brzog odašiljanja savezničkih snaga u vremenima sukoba. O tome se zapravo radi kako bi zapravo zapadna obrana i mjere odvraćanja dobile jednu vjerodostojnost. A tu naravno najvažnije su sposobnosti masivnog osnaženja europskog kontinenta izvana, iz Velike Britanije, Kanade i osobito SAD-a. Dakle, mogućnost odašiljanja tih masivnih pojačanja i njihovog daljnjeg slanja. O tome se zapravo radi i tu se moramo pobrinuti da imamo sposobnost za tako nešto. Ne radi se samo o Europskoj uniji, već o NATO-u. I ono što se moramo zapitati je na koji način Europska unija može pomoći na ovaj način i na koji način stvara birokratske prepreke, ako ih tako možemo nazvati, koje stvari otežavaju i u kojoj mjeri ih je moguće ukloniti. Dakle, imamo na umu o čemu se zapravo ovdje radi i glavno žarište. To sam želio naglasiti. Hvala zastupnik Javier Nart. Bueno, es una evidencia, es de una evidencia absoluta. Da, i sasvim je jasno da e, vojne snage nisu kvantitativne, već kvalitativne i da kakvoća je nešto što se manifestira u tome da se snage razmjeste na odgovarajući način u odgovarajućem roku. Određeni broj jurišnih tenkova ili pješadije koje ne mogu doći na e, bojno polje, odnosno na poprište događanja na u, željeno vrijeme, to je sasvim e, suludo. Dakle, moj imati i mogućnost da se e, odmah e, na vrijeme razmjeste snage, ali one također trebaju imati i e, svojstvo odvraćanja jer snage odvraćanja, mogućnost odvraćanja je nešto što zahtjeva da snage mogu odmah se razmjestiti e, na e, pravo mjesto. Ovo što nam je objašnjava tu je marksistički, ali ne e, mislim ovdje na Karla Marksa, već na Gruča Marksa. To je čisti Kafka ja ću vam sada ispričati anegdotu koju su mi ispričali u Kartumu kad sam otišao tamo e, u jednu enklavu i pričali su me kako ima ratni s klubom e, s Egiptom. Ali e, rekli su mi tada u Kartumu, ma ne brini se Javier, naime Egipćani će blokirati bo, birokratski ka papirologija na pograničnom prijelazu u Alhava. E, na e, španjolskom ne mogu vam zapravo prenijeti e, jednu zgodan dio anegdote, naime birokracija i vrlo slična riječi koja na španjolskom objašnjava, koja se kaže magrac, no dobro. E, nekoliko amandmana o bitnim stvarima, a to je e, učinkovitost razmještanja. To je nešto što je izuzetno važno kako za Europu, tako i za suradnju s NATO savezom koji je ključan stup naše obrane. Jedna stvar vezana za samu mobilnost. Mobilnost je nešto što e, opisuje stvari koje se kreću. A kada ima previše disparatnih elemenata, onda tu zapravo stvara ne kretanje na terenu. Postoje različiti sustavi koji su međusobno nekompatibilni, različiti mehanizmi gdje svaka država ima neko svoje obilježe, neku svoju crtu koja onemogućuje interoperabilnost. Dakle, treba objasniti da je mobilnost bez standardizacije korak naprijed, da, ali jako mali korak. Slažem se s kolegom Kelamom da se trebaju pojednostavniti birokratski postupci jer Europa je e, nešto što predstavlja jedinstvo, naravno i unutar Europske unije, već izvan nje. Europa se unutar sebe mora moći braniti, ali Postoje razmještanje izvan nje, e, recimo na sredozemlju. Pogledajte sada e, sukobe u Libiji između e, snaga koje su lojalne režimu i gdje će Europa morati nešto učiniti kako se sve to ne bi nama obilo o glavu. Jer ako se neke stvari ne riješe, bit ćemo nepokretni div. Hvala Gospodin Buhner. Oh, hvala lijepa i hvala na ovom zanimljivom izvješću. Mi jako podržavamo ovo izvješće, ali samo za vojne operacije sukladno članku 43. Europske unije. Za tu vrstu operacije sve su to operacije izvan e, našeg područja Europi trebaju bolji kapaciteti e, za zračne i pomorske desante. Dakle, e, trebamo imati klasičan tip kapaciteta koje će se snage ujediniti i dijeliti, što jednostavno pokazuje da ne treba niti jedan euro koji će biti izdvojen više e, iz, e, izvan europskog proračuna, odnosno dodati u europski proračun. U tom smislu podržavamo prijedlog izvjestitelja. Međutim, mi inače smatramo da je sve ostalo nešto što je u rukama nacionalne nadležnosti, odnosno e, za zemalje NATO saveza za e, civilnu zaštitu. Nije u redu tražiti od programa poput instrumenta za za povezivanje Europe i od europskog proračuna tražiti i šest i po milijuna eura za stvari koje europski ugovori ne pokrivaju. Što se tiče članka 42. točka 7. ugovora o Europskoj uniji, e, tu vidimo da niti tim člankom se ne može e, legitimno koristiti ova sredstva iz europskog proračuna. Jer jednostavno e, tu se isključuje provedba takvih stvari u okviru Europske unije. Razgovarali smo o tome na odboru SEDE već i sa predstavljena službe za Europske službe za vanjsko djelovanje. To je nešto što se odnosi samo na e, što, što se odnosi samo na nacionalne države. Jednostavno, ovo što se tu predlaže ne možemo prihvatiti. NATO savez i države članice moraju nastaviti raditi kao i za vrijeme hladnog rata. Dakle, nastaviti raditi u tom smislu, jer to je e, srž misije NATO saveza. Europska unija ne smije postati agencija za transport NATO saveza ali naravno treba ukinuti birokratske aspekte vezane za e, transport vojske. Hvala lijepa. Sada otvaram opću rasprave. E, najprije Januš Zrnka. Hvala vam lijepo. Imam ovdje nekoliko pitanja na temelju mog iskustva znam da mm, nakon pristupanja Poljske NATO ja sam bio odgovoran za to gotovo pet godina za prilagodbu naše infrastrukture potrebama i sistemima NATO-a. Kada pogledam ovo i druga izvješća, razmatram ih vrlo praktično. I imam tu pet stvari koje bih želio spomenuti i koje mislim da bi trebalo razmotriti. Kako danas, tako i u nadolazećim godinama, jer su doista ključne stavke. Prvo je pitanje Hoće li Europska unija koordinirati svoje planove prilagodbe s NATO-om i nato ovim projektima? Naime, države članice ulažu svaka zasebno, ali isto tako postoji zajednički fond SP unutar NATO-a kojem doprinose sve države članice. I iz njega dolaze neke investicije, ovdje govorimo o stotinama milijuna eura, o radarskim postajama, benzinskim postajama, aerodromima i tako dalje. Dakle, prije svega potrebno je pobrinuti se da Europska unija bude koordinirana s radom NATO-a. A pitanje je možemo li pretpostaviti, zamisliti takve načine suradnje s NATO-om. To je prvo. Drugo, tiče se 6,5 milijardi sredstava za nadolazećih 7 godina koje će obuhvaćati odnosno hoće li oni obuhvaćati vojne ili vojne i civilne projekte jer NATO financira samo vojne Dakle, da, jesu li to e, možda projekti dvojne namjene ili samo vojni projekti koji će se iz tog proračuna financirati? Treće, hoće li se ta sredstva koristiti za nove investicije ili bismo dopustili korištenje sredstava za modernizaciju postojeće infrastrukture? Mislim da bi praktično gledano to bilo mudro Zatim četvrto, prekogranična ulaganja. Mobilnost se svodi na nadilaženje granica, uključujući onih fizičkih, tako da bi možda ova sredstva trebalo usredotočiti na investicije prekogranične naravi, jer nismo još usvojili proračun, znam da pojedinačne države članice već ulažu zahtjeve za korištenje tih 6,5 milijardi eura. Pogledaš neke od tih zahtjeva, vidim da neke od država članica vide tu novi izvor sredstava za infrastrukturu i da ga žele koristiti. Ali to mora biti korisno i vojno govoreći. Peto, što se Europe tiče, imamo Europsku investicijsku banku koja ima sredstva za podršku infrastrukturnih projekata u Europi. Problem je to što u statutu Europske investicijske banke stoji da banka ne može financirati vojne projekte. Hvala lijepo na ovim vrlo zanimljivim komentarima. Zanima me kako bismo mogli raspraviti ta pitanja i razmotrit ćemo ih s tajništvom i koordinatorima te vidjeti kako možemo koordinirati svoje ideje s komisijom i NATO-om. Nadamo se već ove godine. Hvala. Ja, mevrouw voorzitter, Ik denk... Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da je ovo izvješće na vlastitu inicijativu doista pravodobno. Kasnije ćemo govoriti o vojnoj mobilnosti iz različitih perspektiva, tako da je doista nešto što je relevantno i dobro. Dobro je da se naglašava činjenicu koliko je vojna mobilnost sve važnija u današnjem svijetu, a naglašava i potrebu da se provode neki prilično jednostavni zadaci poput harmonizacije oblika transporta diljem Europe. Dakle, harmonizacije pravila. To je nešto što bismo trebali moći vrlo brzo učiniti. Ukoliko doista želimo Europu približiti svojim stanovnicima, učiniti opipljivijom, moramo se usredotočiti na vojne sposobnosti i pokazati da ukoliko Europa želi zajednički djelovati, intervenirati, nešto što će vjerojatno u budućnosti željeti, da je vojna mobilnost važna. A drugo, što je važno su investicije potrebne za to. To je svakako dio prava država članica, no mislim da je Europska unija tu ima važnu vodeću ulogu. Kao što je kolega Javier Nart rekao, pozdravljam doista ovo izvrsno i pravodobno izvješće i mislim da bismo trebali što je prije početi s radom kako bismo stvari u praksi i proveli. Europski parlament bi se trebao boriti da ostvari sve što je ovdje predloženo. Hvala vam, zastupnik Freund. Hvala lijepa i ja ću e, zahvaliti gospodinu Kelamu. Njegovo izvješće vrlo zanimljivo. Ne želim u ovom času ulaziti u pojedinosti, međutim moram reći da je zaista nevjerojatno to što smo čuli da snage NATO saveza mogu prolaziti kroz Europu bez ikakvih prepreka ili problema, dok europske snage, kao što ste nam to jasno prikazali, moraju popuniti pet različitih obrazaca kad, ako prelaze pet različitih granica i ako sam dobro shvatio moraju čak platiti i neke dažbine. Ono što mene zanima su više političke naravi. Gospodin Van Orden je nešto rekao, međutim čini se da je izašao iz dvorane. Ako sam dobro protumačio što je on rekao, ne želimo jasno reći što se nalazi iza svih naših napora. Naime, to koliko ja e, vidim je da uspostavimo vjerodostojnu europsku e, obranu. Ne kažemo također niti kako je do tih, e, tog novog menta došlo. Jedva da ispominjemo Donalda Trumpa koji je više nego li jednom rekao da može američke snage povući iz Europe kao ništa. Barem on to tako misli a s obzirom na ono što se događa na istočnom boku Europske unije, ne smijemo eh, nekako zatvarati oči i reći i praviti se da ponovno promišljanje našeg obrambenog sustava nema nikakve veze s ruskom invazijom Ukrajine. Došlo je vrijeme, po mom mišljenju, da sada jasno kažemo koje su nam namjere i ciljevi. Jesu li oni dobri ili loši, to prepuštam svakom članu ovog odbora da procjeni. Smatram međutim da je došlo vrijeme da e, ništa sad tu ne izvrdavamo, već da jasno kažemo što leži iza svega toga, kako ispreda djelomično iza nas. Hvala lijepa. Sada zastupnik Bogdan Zdrojevski. Puno hvala. I ja želim zahvaliti kolegi Kelamu i čestitam mu na obavljenu poslu. Htio bih se ponovno osvrnuti na ono što je ranije rekao kolega Nard. Naime, osnovni problem e, predstavlja kompatibilnost i standardizacija kao i prilagođeno. Sada govorimo stalno o kompatibilnosti i standardizaciji snaga NATO saveza i one e, kojima upravljaju države članice Europske unije. Više sam puta e, se osobno osvjedočio da mogu postojati značajni logistički problemi radi toga što određenu opremu treba negdje drugdje e, instalirati od medicinskih uređaja do neke osobne opreme. Ne mislim e, sada ovdje samo na države članice Europske unije ili države članice NATO saveza, već i u trećim zemljama, jer mi djelujemo i izvan naših granica. Primjerice, sjetite se kako smo davali logističku pomoć u Sarajevo davno, jer su među inima tada medicinsku pomoć prevozili ukrajinski zrakoplovi. Sjećam se jako dobro da je u ono vrijeme bilo mnogo toga na tim zrakoplovima što u smislu sigurnosti nije bilo e, u skladu sa standardima NATO saveza i često je bila potrebna velika kreativnost da se to premosti. I ja ću dakle uložiti neke amandmane u tom smislu e, kako bismo govorili o kompatibilnosti prikladnosti i standardizacije. Hvala. A sada za zaključak zastupnik Kelom. E, hvala e, lijepa. Kolege, hvala na vašim primjedbama i pozitivnom stajalištu koje ste pokazali i nadam se da će se izvješće samo poboljšati nakon vaših e, amandmana. Smatram da je jedno od važnih aspekata ovdje mobilnost i kako ona može biti bolja u praktičnom smislu. Vojna e, mobilnost ne ide protiv nečega što je bitna i za civilne svrhe. Poboljšati vojnu mobilnost bit će na dobrobit civilnih aspekata, jer civilno i vojno nisu e, oprečne stvari. Neki su govorili o e, birokratskim preprekama, neki misle da je to najbolje jamstvo protiv protivnika. Međutim, e, kolege su jasno rekle da treba da e, snage u pravo vrijeme dođu na pravo mjesto. E, moramo vidjeti kako dakle to ostvariti. Zastupnik Van Orden je e, rekao i da trebamo vidjeti kako u Europu mogu doći preko atlantske snage. Ono što nije sasvim jasno jest tu gdje komisija obećava 6,5 milijardi. Postavilo se pitanje bi li to pokrivalo samo vojnu mobilnost ili bi tu bilo i za civilne potrebe. Moram reći da to nije jasno jer e, kolege iz strana europskih mreža e, žele da tih 6,5 milijardi ne idu samo za vojne e, potrebe, dakle za potrebe vojne mobilnosti. A postoji možda mogućnost da Europska investicijska banka počne izdvajati i za vojne potrebe. Što je zanimljiva mogućnost jer u ovom času to još nije moguće. E, dalje, komentar kojem se u potpunosti slažem i kojeg trebamo naglasiti jest da e, trebamo uspostaviti e, vjerodostojnu europsku obranu. To naravno nije nešto što je nekompatibilno s NATO savezom. Ali ovo što se događa u SAD-u zapravo bi nas trebalo nagnati da razmišljamo pozitivno i više se pozabavimo našom vlastitom obranom. Međutim, NATO e, snage nisu privilegirane. Moram reći da nema razlike e, sa e, time kako se kreću snage NATO saveza i europske snage. One se dakle moraju nositi s istom birokracijom. Još jednom ponavljam, za sam spreman na suradnju, očekujem vaše amantmane i nadam se da će u danom trenutku ćete izrasti podršku ovom izvješću. Hvala lijepa kolege. Rok za ulaganje amantmana jest 12. rujna u podne. Dakle, pred Nama je dakle još e, gotovo e, tjedan dana za e, izradu amandmana. Drugi razmatranje ove teme bit će za vrijeme našeg sastanka odbora u listopadu 10. ili 11. Na afetu se, bi se izvješće trebalo uzvajati 5. E, studenog i e, nakon toga bi trebalo ići na plenarnu sjednicu. Hvala, a sada dajem riječ e, gospođi Sabini Lezing koja će govoriti o godišnjem izvješću o izvozu oružja. Hvala, ja ću njemački. Dakle, uvaženi kolege i kolegice, ne preostaje ništa drugo nego reći za početak eh, svojeg izvješća da situacija što se tiče provedbe zajedničkih stajališta nije puno promijenila, a time također ni prijedlozi za poboljšanje koje iznosimo u ovom izvješću. Pritom eh, ne smijemo E, zaboraviti e, da je ovo jedinstveni pravni dokument. Svejedno, postoji određeni problemi i znatne razlike kod nacionalnih e, izvoznih okolnosti, znači stvarnih izvoza i drugačije tumačenje ovih kriterija. Kao stručnjaci za izvoz. Kaže da još uvijek postoje potpuni setovi podataka zbog različitog tumačenja kriterija i također različiti izvozi oružja u zemlje članice. No, um, iako i nema jedinstvenog izvještavanja iz zemalja članica, što je prije svega uh, zadatak nacionalnih parlamenta da to zatraži, iako osim toga to nema niti e, nikakvih konsekvenci, onda je zajedničko stajalište zapravo jedan bezubi papirnati tigar. I stoga je zapravo prilično žalosno što u sadašnjem izvješću govorimo samo o izvoznim brojkama 2015. do 16. To su to jedino o čemu možemo govoriti. Obzirom da izvorno, izvozno izvješće nema analizu brojke, ova velika razlika je između e, prikupljanja podataka i objavljivanja je zapravo isto razočaravajuća. I također ono što je gospođa Valero tražila u svom izvješću, to je jače, ujedinjeno i e, brže izvještavanje i prenošenje podataka sa strogim rokovima e, koji bi trebali biti najkasnije u e, siječnju nakon godine u kojem je proveden izvoz ili E, ukoliko se utvrdi e, neki čvrsti rok za objavljanje podataka najkasnije u ožujku godine nakon izvoza. I dalje je kontinuirano činjenica da Europska unija i dalje 2016. i 2015. E, imala najveći izvoz oružja, znači razdoblje od 2014. do 2017. imala 27% E, dakle jednu trećinu cijele svjetskog izvoza e, oružja i vojne opreme. I nije tajna da je cilj e, ovih odredišta ovog oružja bila područje MENA, dakle krizno područje. I od 19-godišnjeg izvješća većina izvoza upravo ide u zemlje Bliskog i istoka i sjeverne Afrike, a većina tog izvoza od 57 milijardi eura upravo u Sadijsku Arabiju i Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate i to iako prema e, Nacionalnom konverzijskom centru u Bonu za izvoz e, vojnih tehnologija i jedna ili više tih zemalja barem e, ima prekršaj kriterija 1 do 6, znači većinu kriterija zajedničkog stajališta u slučaju izvoza u Saudijsku Arabiju može se reći da gotovo svi zahtjevi za odobrenje izvoza, 95% dakle za kategoriju ML9 su bili e, odobreni. To su bojni brodovi ML9 i to upravo oni koji se koriste za provođenje e, morske blokade protiv Jemena. Ta morska pomorska blokada uzrokovala je smrt i patnju milijuna ljudi i razloge zašto Saudijska Arabija e, ne, ne smije biti odredište za izvozna oružanja. Iz tog razloga pozivamo na veću kontrolu i veću transparentnost. U okviru preispitivanja zajedničkog stajališta e, moramo e, jasno i nedvosmisleno reći nedvosmislenim tekstom u zajedničkim E, stajalištu kako bi se spriječilo različito tumačenje kriterija. Sektor obrane i e, unija, obrambena unija sada su postali težište politike Europske unije i time također e, za uspostavljanje EDDP-a. U tom kontekstu E, treba osigurati bez obzira kako se e, kako će se stati prema EDP u obrambenom fondu da mehanizmi izvještavanja i regulacije moraju biti u potpunosti e, provedeni i obuhvaćeni te podlijegati punoj parlamentarnoj kontroli. To pa se inače odnosi za nove, instrument za mir, Peace Facility, koji će gospođi eh, Mogherini omogućiti isporuku oružja ili opreme partnerskim zemljama. Zahvaljujem već unaprijed na vašoj suradnji i veselim se predlozima za poboljšanje. Hvala. Eh, Tunek Helen, eh, izvolite. Uh, we have been um, da uh, ovo izvješće nije baš bilo jedinstveno u pristupu, naravno sve nas uh, brine trgovina oružjem i njegovi negativni aspekti, no mislim da da ovo izvješće prstom upire upravo na zemlje članice iz dva aspekta. Jedan je neispunjavanje kriterija zajedničkog stajališta, e, kojim, e, zatim e, žaljenje što nema mehanizma sankcija, te zatim neizveštavanje na vrijeme i površnost određenih dijelova tog izvještavanja. A sada pitanje je trebalo mi ili trebalo upirati prstom i sramotiti ili treba koristiti konstruktivni pristup. Za EPP najproblematičniji dijelovi i pitanja su sljedeći. Izvješće na neki način propituje e, značenje Europske obrambene industrije i obrambenog fonda u članku 7 i 8, članak 9 iz, ima izričiti cilj ograničenje e, transfera obrambenih proizvoda u Europskoj uniji jer e, se kaže da bi se ti transferi također trebali uskladiti sa zajedničkim stajalištem. I mislim također uzimajući ozbiljno probleme nekontrolirane trgovine oružjem i širenje ilegalnog oružja. S druge strane, trebali bismo više govoriti o e, kolektivnoj obrani, neovisnosti i sposobnostima naše obrambene industrije, potrebi za inovacijama u obrambenom sektoru, te će stoga EPP iznijeti amandmane koji se odnose na zemlje članice. Dakle, Mogu li e, također podsjetiti da je zajedničko stajalište e, zapravo izjava vijeća i da potpada pod isključivo nadležnost e, zemalja članica. Hvala, gospodin Umespad. Zahvaljujem. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na ovim pripremama što se tiče je U ovom izvješću govori se o problemima koji se odnose na e, mijenjajući svijet i geopolitičke promjene, kao i činjenicu da Europska unija jest i mora biti aktivnija po pitanju europske obrambene politike i sve je važnije da budemo i stroži i e, u pogledu izvoza oružja. I zapravo šokantno je što su posljednje dvije godine bile godine u kojima je Jesu postignute najveći broj do odobrenih e, dozvola za izvoz oružja od prikupljanja podataka o tome, ali kao isto iznenađujuće kako zemlje članice ne poštuju zajedničko stajalište. E, znači, način e, prikupljanja podataka u zemljama članicama je drugačiji i također ne postoji niti sustav za utvrđivanje koliko u, kojoj mjeri zemlje članice krše kriterij 8, no znamo da 97,2% zahtjeva za izvoz oružja u Egipat i Saudijsku Arabiju su bili odobreni, iako bilo kakav izvoz krši barem kriterije 1 do 6 zajedničkog stajališta, a što bi trebalo logično voditi do odbijanja zahtjeva za izvozom. Znači, Znamo da zemlje članice krše kriterije, ali nema sankcija. Znači, potrebni su nam zajednička interpretacija osam kriterija, zajednički sustav izvještavanja, posljedice, također i konsekvence nepoštivanja stajališta. Također i neke treće zemlje su međuvremeno se uskladile sa zajedničkim stajalištem i također treba reći u izvješću da sve te zemlje koje žele biti na europskom putu također se trebaju uskladiti sa zajedničkim stajalištem o izvozu oružja. Još jedan e, konačni komentar. E, e, pitanje kibernetičke sigurnosti je stvarno pitanje i treba uložiti odgovarajuće sredstva u tehnologiju i ljudske resurse kako bi se obučilo odgovarajuće osoblje za prevenciju tih opasnosti u budućnosti. Hvala, bila je to zadnja intervencija izvjestitelja u sjeni. opća rasprava, prvo gospodin Arne Lic. nije. Ali nije zaključena rasprava, iako niste bili na popisu, izvolite. Naš vjestelj u sjeni u Švedskoj, pa sam ja zamjena, ali ja ću samo kratko. Dakle, vama, gospođo Luzing, puno hvala na ovom dobrom izvješću. E, pozdravljamo nacrt izvješća i podupiramo sve što stoji u njemu, no znadete nas, znadete nas i uvijek imamo neke dodatne ideje e, i dobre još ideje iz prethodnog izvješća Valeros koje želimo provesti e, i ovdje. Pa ću stati ovdje i vjerojatno već i znadete. E, što ćemo iz posljednjeg izvješća također htjeti prebaciti i u ovo izvješće. Hvala gospodine Analic. Hvala. Ako se ne varam, e, So I'm very happy to speak and also would like to thank e, Ja mislim da sam ja izvjestitelj u sjeni za SED. Dakle, E, zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izvješću. Slažemo se sa većinom e, onoga što ste rekli. E, posebice koherentna i točna primjena zajedničkog stajališta. Također podupiramo poziv na nadzor od strane parlamenta izvoza oružja svijeta gdje se god koriste europski novci Znači posebice kontrola ondje gdje se europskim novcima nešto čini, a gdje mi nemamo stvarnu kontrolu. Dakle, e, osim toga, pozivamo na ujedinstveni e, režim kontrole izvoza oružja, ali inače nemamo niti zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku. Zato pozivam sve nas da, e, ako sada govorimo o itlep gdje se govori o novim e, prijetnjama i novim situacijama i E, moramo zapravo sa od strane Europskog parlamenta e, osuditi situaciju na terenu i pozivajući na to podsjećam i sve nas da su europska oružja se našla na obje strane sukoba u Siriji. I zato e, centralizirani e, koherentni izvoz oružja iz Europske unije koji poštuje svih osam e, točaka zajedničkog stajališta je nužnost i na to trebamo pozivati e, u ime zemalja članica. Također trebamo nastaviti rad na robi dvojne namjene, razvijeti politike za sprečavanje zlouporabe izvoza u treće zemlje. Imamo ovo odlično izvješće koje je usvojio i naš parlament, dakle, i e, e, još jedna stvar je, e, instrumenti za mučenje ne mogu se više ni uvoziti ni izvoziti. To je od prije, to je veliki uspjeh parlamenta jer se do prije par godina time normalno trgovalo. sada dakle se to treba proširiti i na robu dvojne namjene i oružje. To je nužnost i doista se veselim evo daljnjim razgovorima koje ćemo tome voditi i raspravama kao i daćemo nekoliko amandmana. A sada još jednom gospođa Lusing, izvjestiteljica, izvolite. Zahvaljujem uvaženi kolege na vašim napomenama. U ovom eh, trenutku mogu reći da se slažem sa većinom napomena i da se veselim i amandmanima koji će e, poslužiti tome da se poboljša prijedlog. Gospodinu Kelamu, EPP-u, dakle želim reći sljedeće da e, što se tiče e, one jednoglasnosti koju ste spomenuli, odnosno manjku jednoglasnosti u ovom pristupu, E, onaj pristup koji smo imali kod izvješća gospođe Valero e, nije se u ovom izvješću načelno nije promijenio. Er bemüht einen ausgewogenen Jako sam se potrudila da ovo izvješće bude uravnoteženo i ono se ne e, ono nije okrenuto izravno protiv obrambene industrije, ali zahtijeva parlamentarnu kontrolu te industrije. I ove točke koje smo ovdje naveli su činjenice, a ne e, upiranje prstom e, i e, utvrđivanje krivnje. Dakle, evo toliko i veselim se daljnjoj zajedničkoj suradnji. Zahvaljujem. Evo, ovo je kraj eh, ovog eh, eh, rada na ovom izvješću. Rok za amandmane je 11.9. Mislim, eto barem, u podne. Usvajanje na afetu početkom listopada, ne znam, možda drugoga. Ne, dobro, da osmoga. Nadalje, usvajanje na plenarnoj sjednici negdje u studenom. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Prvo razmatranje nacrta mišljenja o Europskom obrambenom fondu. Izvjestitelj je gospodin David McAllister. I sada ćemo e, pokušati vidjeti i gdje su imena e, izvjestitelja u sjeni koje su dostavili klubovi. Mislim da je tu bilo neko kašnjenja. So we have certain problems with this, but uh, without much ado we are going... Dakle, bez e, daljnjeg odlaganja predlažem da krenemo. Izvolite. Gospodine McAllister. Prvo razmatranje nacrta mišljenja. Zahvaljujem, uvažene kolege. Zadovoljstvo mi je prezentirati nacrt mišljenja o Europskom obrambenom fondu ovdje u SEDEU. Kao što znate, ovo ovaj vodeći odbor i naš kolega Krasnodevski, izvjestitelj za ovaj odbor. AFET i SEDE su prema članku 54 povezani odbori, kao što je rekla predsjednica. Kalendar je uskladen s ITROM na sljedeći način. Rok za amandmane za mišljenje je prvi znači 13. E, rujna u podne Mm, kratak rok, ali nužan kako bi cijeli postupak e, ostao e, teći, krenuo teći. Zatim, 10. listopada e, na našem sastanku u AFET-u nakon toga i 21.11. će se glasati, a mandat na plenarki u prosincu kako bi se sljedeće godine moglo krenuti s trijalogom. Dakle, kratko sadržaju mišljenja. Prvo, don, iznio sam neke predloge o predloženom etičkoj nadzoru predloga. Komisija nije dala za ethical scrutiny niti definiciju, niti je to dobro zamislila, pa se nadam da će moj prijedlog uspjeti aktivno doprimjeti ove rasprave. A temelj toga zapravo treba biti da komisija treba osigurati da se svi prijedlazi e, podnose na etički, etički kontrolu. I e, također e, treba uz to poštivati postojeće propise. No, također treba ćemo vidjeti kako stvoriti u parlamentu većinu po ovom pitanju. A zatim e, jačati reference na razvoj obrambenih e, kapaciteta, e, plan razvoja obrambenih kapaciteta te osigurati da strateška autonomija ne budu samo u istraživanju nego i u djelovanju Europske unije u obrambenom području. E, ovdje je predlog komisije e, donekle nejasan, naime nije sasvim jasno što se točno misli pod obranom ili obrambenom industrijom, pa bih htio da jedno i drugo bude adekvatno obuhvaćeno uredbom. Nadalje, e, zabrinjavamo me pitanje trećih država sa nizom dimenzija. Dakle, prva stvar je E, zemlje koje želimo da budu uključene, za sada je to Norveška, Ujedinjena kraljevina je u tome, a možda i nije, možda i vani, ovisno o ishodu pregovora o Brexitu, po mojem mišljenju nema potrebe za uvođenjem Lex e, u <laughs> Ujedinjena kraljevina, ali trebamo raspravljati o uključivanju Sjedinjenih država ili Izraela to su sve politička pitanja, visoko politička pitanja koja treba detaljno raspraviti. A druga dimenzija odnosi se na razinu kontrole koju bi treće zemlja mogle imati nad našim programom. Tu me malo zabrinjava da možda ovo ključno pitanje nije ispravno razmotreno. Znači, izvozne dozvole trećih država, kao na primjer prema e, američkoj uredbi o trgovini o oružjem, što bi moglo ugroziti naše programe ako se ne riješi ispravno, pa sam predložio određen tekst da se to razriješi. Treće, licenciranje izvoda u, izvoza u samoj Europskoj uniji e, problem je i osjetljivo je pitanje, pa mislim da treba koristiti opći sustav e, za prenos e, dozvola prema uredbi o dozvolama i to bi znatno smanjilo kako, kada bi, se znatno bi se smanjio administrativno opterećenje kada bi se koristio sustav koji već postoji prema općem sustavu i znači da se da da je opće dob, odobrenje za rad sa tvrtkama u Europskoj uniji u suradnji s, unutar EDF-a gdje bi se gdje bi se onda e, ne bi tražila davanje prethodne dozvole, nego samo dostavljanje informacija. I neki dionici su osim toga predložili da smo za EDP se već dogovorili i da vidimo što bi se u uredbi EDF moglo još koristiti što se tiče dopustivosti. Još e, u ovom trenutku nisam dao predloge za to, ali evo još, e, oprostite, imam još jednu napomenu. I na kraju, e, ako se EDF razdvoji od obzora, to bi trebalo razmotriti a evo, oprostite, evo, e, što sam govorio predugo, pa evo, ja ću i vama u afetu dati malo više vremena koliko sam uzeo vama sada. Gospodin Picalovima, Picalo Hvala vam lijepo. Gospodine Pasku, izvjestitelju Sjeni SIDA je odsutan pa ću izložiti njegove komentare na ovu temu. Pozdravljamo prijedlog Europske komisije za uspostavu Europskog fonda za obranu za nadolazeći VFO 21. do 27. godine. Radi se o nastavku aktivnosti uredbe BDP usvojene u lipnju ove godine i komisijin prijedlog za uspostavu Europskog fonda za obranu će se pobrinuti da dođe do kontinuiteta koristeći već dogovoreni dio teksta uredbe IDP za koju je rečeno da stupa na snagu u prvoj polovini 18. EDF je predlog koji znatnu promjenu predstavlja jer po prvi puta uspostavlja program istraživanja razvoja upravo za vojne svrhe financiran iz proračuna Unije. Također neke nove elemente uvodi primjerice integraciju dvije strane razvoja istraživanja i razvoja sposobnosti prije svega. Jedan velik proračun, 13 milijuna eura, 21. do 27. 13 milijardi, dakle uz 4,1 milijardi posvećeno istraživanju, a 8,9 milijardi za razvoj sposobnosti. Drugo, je sinergija s drugim programima MFF-a, odnosno VFO-a i uvođenje komplementarnih financijskih alata upravo za e, baviti se obranom, tehnologijom za obranu, proizvodima koji proizlaze iz EDF-a. Vjerujemo da smo dobro započeli s nacrtom mišljenja koje danas izvijestite gospodin McAllister predložio na temelju nacrta mišljenja idemo sa daljim koracima, osobito vezano uz pitanja općih transportnih licenci, zatim važnije uloge e, etičkih pitanja, istraživanja industrijskih proizvoda i tehnologija za vojne namjene, zatim sinergija između EDF-a i aspekata vojne mobilnosti instrumenta za povezivanje Europe, veća, veći značaj koji se tiče disruptivnih i novih tehnologija, te okvir Europske unije za nadzor i razvoj, razvoja takvih tehnologija. Isto tako važne sinergije i komplementarnost između EDF-a, CF-a i Horizonta Europa. Svejedno pripremamo amandmane za sljedeći tjedan i tu ću spomenuti samo dva. Prvo je snažni spomen odredba, uredbe EDF-a koji će se baviti i bliskom suradnjom s drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama, uključujući NATO. I drugo, valjeli bismo izbijeći odstupanje od barem tri entiteta u tri država članica, kako citat kaže, odnosno formula 11.4 prihvatljive aktivnosti kao što je naravno dogovoreno u mandatu parlamenta za EDP kako bi se osnažile vrijednosti Europske unije i prekogranična suradnja. A tu uključujemo i uključenost malih i srednjih poduzetnika u lancu opskrbe za obrambene svrhe. Dakle, drago nam je što možemo raditi na ovom mišljenju Afeta i Seda sa izvjestiteljem McAllisterom i izvjestiteljima u Sijeni, te se radujemo konstruktivnoj suradnji u ovom gustom vremenskom roku, kao što je i do sada bio slučaj sa iddp e om Hvala. Htjela sam pitati imali li koga od Aldea u ime izvestitelja u gospodina Pajeta. Dobro, Sabine se sljedeća ima riječ. Hvala uvaženi kolege. Htjela sam se svojim napomenama usredotočiti na jedan aspekt e, koji mislim da je malo bizarno da danas imamo e, izvješće e, odbora ITRE. I smijem li samo podsjetiti na to da i gospodin McAllister i gospođa Fotiga i to uz pravom su ukazali na to da ovi fondovi se koriste uglavnom za izgradnju e, vojnih kapaciteta. E, jačanje konkurentnosti samo je jedan e, aspekt, znači trebali su vodeći odbori biti AFET i SEDE. I iz onoga što su rekli e, u svom dopisu gospodin Amek E, na primjer, e, evo citiram, e, prema članku 24. ugovora Europske unije obrambena politika i istraživanje u tom području su integralni dio ugovora i mislim čudno je da se to sada ovako ostavlja po strani jer da je E, to doista tako. Članak 21 e, bi nastupio i e, od tuda i na odgovarajući način reguliralo financiranje iz europskih fondova za ta pitanja. Mislim, raspravljat ćemo uskoro o E, na e, plenarki o stanju demokracije u drugim zemljama i pravnoj državi. I mislim da bi jako je tako trebali jako e, pažljivi biti o stanju toga kako kakva je situacija u Europskoj uniji. Znači, odbor ITRE zapravo nije trebao biti vodeći odbor neovisno o tome kako se, kako je stajalište prema tim fondovima. Hvala zastupnika Staldu ime FDD-a. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem bih gospodinu McAllisteru na ovom sjajnom izvješću na crtu. Vrlo je važno zbog toga što se ne radi samo o istraživanju i razvoja u EDF-u, već se radi o instrumentu koji zapravo poboljšava znatno europsku obrambenu situaciju. I ono što nam treba da moramo imati barem tri zemlje uključene što je malo nejasno u 11.4 članku. Ovaj odbor je, odnosno odbor AFET, imao rasprave koje su također uzete u obzir a bilateralna suradnja predstavlja nešto što je upravo suprotno ovom obliku suradnje, govoreći o jednom vrlo osjetljivom području. Danas nam je potrebna jasna vizija, jasna strategija, a bilateralni pristup mislim da bi nas to odmaknulo od pravnog temelja članka 173 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kada Govorimo o članku 12.1 o mogućnosti konkurentnih ponuda. To je nešto što jednostavno ne funkcionira i tu imamo određeni broj mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava bez odgovarajućih postupaka. Konkretno članak 10 spominje europska poduzeća koja su pod kontrolom trećih zemalja. Na, što se tiče uvjeta za takve sporazume, mislim da bismo doista mogli jedan veliki iskorak prema naprijed učiniti što se tiče sposobnosti Europske unije. Iz političke perspektive, kada govorimo o krajnjoj upotrebi EDF-a, Fonda za obranu, njega ne bi trebalo pretvoriti u jedan nezravan način pružanja potpore obrambenoj industriji. Prije se radi o tome da iznalazimo procese i opremu koji će moći poboljšati obrambene sposobnosti e, i borbene sposobnosti naših ljudi na terenu. Imali smo vrlo zanimljivu raspravu nedavno o tome i moram reći da kada govorimo o Europske agencije za obranu, doista cijenimo njihov doprinos radu i radujemo se daljnjoj suradnji u tom smislu. Dakle, radujemo se dalje suradnji u kontekstu zajedničkih projekata unutar EDF-a i radujemo se dobroj suradnji. Thank you, sir. I'm sorry for uh, slight uh, misunderstanding. Eto, hvala vam. Ispričavam se zbog malog nesporazuma. U ime zastupnice Bodil Valero, gospodin Klaus Buchner za zelene. Hvala lijepo. Hvala i vama također na ovom dobrom izvješću. E Kao što znate, već smo glasali o EDIDP-u i vjerujemo da ulaganje 13 milijardi europskih sredstava u jedan sektor koji je vrlo neučinkovit nema uopće nikakvog smisla. Kao u slučaju IDPA a vidimo da u tome nema nikakve prednosti, nikakvog mehanizma isto tako koje bi se pobrinulo da neučinkovite strukture u europskom obrambenom sektoru mogu biti modernizirane. Taj fond sam će dodati i dalje fragmentaciji 28 različitih obrambenih tržišta koje imamo u Europskoj uniji. To bi možda moglo zazvučati čudno, no za nas prijedlog EDF-a jednostavno nedostaje mu hrabrosti i stvar bi bila mnogo hrabrija i više strateški orijentirana da se stvarno počinje razvijati europsko obrambeno tržište putem normalnih pravila unutarnjeg tržišta primjerice standardizacijom, zajedničkim normama i sistemom certifikacije. Sama komisija je rekla da zbog toga što je sektor takav kakav jest, svi gubimo 25 do 100 milijardi novaca poreznih obveznika svake godine. To su dakle statistike koje dolaze iz komisije. Kako sada objasniti poreznim obveznicima da ne želimo promijeniti strukture već tražimo još njihova novca. U ovom zakonodavnom mišljenju usredotočit ćemo se na sprečavanje korištenja nehumanog oružja, primjerice autonomnih oblika oružja, siromašenog urana u municiji i bilo kakvo drugoj okrutnoj tehnologiji kako ona ne bi bila prihvatljiva za financiranje. Za nas bi bilo važno više transparentnosti imati što se tiče rada i kao što smo već vidjeli u pripremnim aktivnostima o istraživanju obrane iste industrije koje savjetuju komisiju kasnije dobivaju sredstva. Dakle, ovu priliku bismo trebali iskoristiti da se maknemo od tih strukturnih sukoba interesa. To je nešto što je također protivno europskom zakonodavstvu. I konačno sve bih e, zamolio da ne učinite ono što su veliki klubovi učinili u trijalogu oko EDIDP-a, a to je odustajanje od prava parlamenta za nadzor nad programima. Ovaj put trebali biste svi podržati delegirane akte za radni program. Ukoliko to ne učinite, vjerojatno ćete pomoći tome da EP postane jedan od malobranih parlamenta u demokratskim društvima koji odustaje od svog prava da nadzire obrambene programe. Ne možemo komisiji dati jedan bjanku ček na sedam godina jer niti jedan ozbiljan parlamentarac tako što ne bi učinio. Hvala. Hvala vam, Claire Moody, podpredsjednica od pododbora SEDE. Hvala vam, hvala gospodinu McAllister na sjajnom mišljenju koje ostavlja doista malo prostora za popravak, no uvijek ima mjesta za još nešto dodati, kao što ste već ukazali samim razmjerom proračuna koji je uključen u EDF. Doista je važno da postoje odgovarajuće zaštite kako bi se taj novac dobro potrošio. Spomenuli ste ovdje prepoznavanje rada stvarnog unutar CDP-a, karca i tako dalje. Dakle, doista se sada popunjavaju ti jazovi. Zatim, korporativno upravljanje. Kao što sam rekla, trošenje za trošenje ovog europskog novca postoji mogućnost korištenja utjecaja da se podignu standardi korporativnog upravljanja, jer znamo da se to događa i u drugim programima, primjerice sa sistemom suspenzija sad gdje se na tri godine blokira poduzeća od pristupa federalnog financiranja u SAD-u. Dakle, za nas postoji prostora da takav sličan stav pratimo što se tiče EDF-a. Zatim imamo lanac opskrbe i unutar njega u obrambenom sektoru radi sa poduzećima koje doista rade u nišama i programi bi mogli biti manje restriktivni jer naravno želimo se pobrinuti da se sredstva potroše učinkovito tako da se uključuje sva ova poduzeća. Komisija spominje fond za doprinos usretočavanju na klimatske promjene, ali to nije odraženo i u ovoj regulativi, pa ćemo predložiti neke amandmane u tom smjeru. rodna ravnoteža, evo završavam. Fond predviđa uspostavu jednog panela stručnjaka, što vjerujem da je doista važno, ne mogu govoriti u ime kolega, ali znam da kad kada bude opterećenje, kad na kraju krajeva sjedite u prostoriji puno muškaraca, dok postoji velik broj žena u ovom sektoru koje imaju vrijedne doprinose, pa se moramo pobrinuti da se i to spomene. I konačno opasnost brige nacionalne sigurnosti koja se spominju također, dakle njih se koristi da bi se spriječio učinkovit nadzor Olafa, pa se želimo pobrinuti da se spomene i to da je moguće provesti istrage učinkovito i pobrinuti se da se ne zloporabe fraze iz ove uredbe kako bi se ograničila uloga Olafa. Hvala vam, zastupnica Hilde Vautmans. Yes, I Hvala lijepo, dobro jutro kolege. Za početak bih rekla da sam vrlo sretna što je vojna mobilnost postala takav prioritet. Jedna je stvar imati odgovarajuću opremu i vojno osoblje, a druga stvar je moći ih poslati pravom trenutku na pravo mjesto. Dakle, ovdje vojna mobilnost stupa na snagu. Zbog čega je toliko važno? Zbog toga što je ključno za europsku sigurnost. Zbog toga je instrument za povezivanje Europe i 6,5 milijardi eura europskih troškova za vojnu mobilnost je projekt koji je doista očajnički potreban. Zahvalila bih izvjestitelju Kastaldu na dobro obavljenom poslu Ispričavam se, to će biti i sljedeća točka dnevnog reda. Dakle, sljedeća točka je tek uspostavljanje instrumenta za povezivanje Europe. Sad smo još na EDF, Europskom fondu za obranu mišljenju gospodina McAllistera. Dobro, riječ ću sada dati Arne Licu. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala vam lijepo, hvala također kolegi McAllisteru, hvala na dobrodošlim amandmanima, na prijedlog komisije koje ste nam danas izložili i objasnili. Ja dolazim iz njemačkog SDP-a, mi se zalažemo za europsku vojsku i zajedničko korištenje resursa, imam i dobru podršku našeg ministra financija koji je upravo u jednom intervju u Francuskoj s Le predložio europsku u industriju naoružanja i obrambenu industriju, a ministar vanjskih poslova je najavio da nam je potreban i europski stup sigurnosti ali njemačko izaslanstvo ima nekolicinu problema s prijedlogom komisije, neke od njih smo već spomenuli tijekom eh, pregovora oko EDIDP-a, prije svega vjerujemo da jednostavno pružanje europskog sredstava za obrambene projekte neće samo po sebi biti doprinositi strateškoj autonomiji Unije, niti automatski smanjiti fragmentaciju i neučinkovitost u industrijama država članica, što je već spomenuto, a što je doista važan komentar. Nadalje, obrambena industrija nije industrija poput drugih, pa vjerujemo da nam je važno, trebamo snažni politički nadzor nad sredstvima, uključujući parlamentarni nadzor, neovisne stručnjake u svim fazama rada, istraživanju i razvoju ili nadzoru i evaluaciji, dakle u svim fazama i slažem se s kolegom ovdje na temu Olafa također. Osobito što se tiče intelektualnog prava vlasništva i izvoza proizvoda, koji su proizvedeni koristeći europsko financiranje. Ne slažemo se s odredbama predviđenim u trenutnom tekstu. EDF bi trebao služiti političkim strategijama i prioritetima koje proizlaze iz ZVSP-a i ZSOP-a. To je dakle trenutni okvir, a politička strategija ne leži u same suštini, već u interesima europske obrambene industrije. S obzirom na osjetljiv sadržaj prijedloga vjerujemo da politički i ekonomski faktori nisu u trenutnom prijedlogu uravnoteženi. Slažem se s vama i oko pristupa trećih zemalja, što je ključna točka, ali naglasio bih i temu autonomnih obrambenih sistema. Kao parlament tu nismo dali svoj glas, a i to treba biti uključeno, dakle da se ne zalažemo za autonomne sisteme oružane i to bi trebalo uključiti u izvješće. Hvala. Hvala vama, podsjetit ću vas da ćemo autonomne sisteme autonomno oružje raspravljati također na ovom sastanku. Ovime završavamo popis govornika, pa još jednom riječ dajem Davidu McAllisteru kao izvjestitelju. Sehr verehrte Frau Vorsitzende. Žena predsjednice, hvala. Evo, e, želim zahvaliti kolegama na doprinosima i mislim da ćemo zajedno uspjeti e, napraviti dobro izvješće. očekujem vaše, izvje, vaše amandmane i pokušat ćemo se napraviti na najbolji način. I htio sam samo još jednu stvar prokomentirati. Naime, ne događa se tako često da smo gospođa Luzing i ja istog mišljenja. U političkom spektru nema u Njemačkoj postoje znatne razlike između njezine stranke, ljevice i moje CDU-a, ali moram ipak reći e, za zapisnik da ono što je e, gospođa Luzing rekla o tome da je ovo tema za AFET i SEDE i da je to bila tema koja je trebala biti u nadležnosti ovih izvješća. Gospodin Buzek i ja smo se doista e, oko toga sporili i gospođa Wikström kao predsjednica konferencije e, je na kraju rekla da će to biti tako, a pa sad nismo uspjeli e, niti e, na toj razini se izvojevati za ove izvješća, ali evo e, ipak mi ćemo ovu temu s naše strane odraditi na najbolji mogući način. Pa eto, e, dostavite mi amandmane i hvala. Hvala lijepa. I ja dijelim mišljenje da je ovo izvješće trebalo biti u nadležnosti odbora AFET i SEDE. E. Ovim završavamo ovu točku dnevnog reda i kao što je gospodin Mekalister već spomenuo, glasanje na AFET-u održat će se 5. studenog. Na odboru ITRE 21. studenog, a vrlo vjerojatno na e, plenarnoj sjednici u prosincu odredit će se mandat za početak trijaloga. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o uspostavljanju instrumenta za povezivanje Europe. Izvjestitelj za mišljenje je e, Fabio Massimo Castaldo. E, imamo malo problema s vremenom pa e, i vremenskim rokovima, pa bih zamolila gospodina Castalda da nam objasni o tome nešto više na samom početku. Jer moramo raditi kratko. Hvala lijepa. E, dragi kolege, mehanizam za povezivanje Europe, dakle instrument povezivanja Europe treba e, zapravo e, paraviti, sve napraviti da bi se mm, smanjile manjkavosti vezano za širokopojasni internet i za infrastrukturu za povezivanje. Izvjestitelj za mišljenje vezano za vojnu mobilnost s vama želim podijeliti glavne smjernice za moje amandmane. Prva je kontekst u kojem se koncentrira vojna mobilnost. Ona sama po sebi ne može postojati bez tjesne sinergije s civilnim sektorom. Ne bi bilo ekonomski opravdano da se grade infrastrukture isključivo vojne svrhe. Ali treba vidjeti iz ekonomskog stajališta koje zapravo civilni objekti mogu poslužiti ne samo u civilne, već i u vojne svrhe. To je takozvano dual use, dakle dvojno iskorištavanje, kako bi civilno stupilo u sinergiju s vojnim. Treba dakle istovremeno podržati lokalne zajednice na jedan inkluzivan način i uz njihovo sudjelovanje E, to su važni aspekti, e, recimo kad se radi o dodjeljivanja natječaja. Ne smijemo zaboraviti da vojni standardi mogu dati i dodatne aspekte sigurnosti za te objekte i kapacitete. Za kraj moram reći da je važno osvrnuti se i na sve aspekte zaštite okoliša jer je to u skladu i sa borbom protiv klimatskih promjena i borbi protiv onečišćenja. A ne smijemo zanemariti niti politički kondeks u kojem se nalazi sada Europa. Moramo dakle iz tog razloga planirati vrlo dugoročno gledajući kakve ćemo graditi vojne kapacitete. Moramo paziti da ne napravimo e, greške kojim bi se smanjio operativni output vojnih struktura, e, bilo za obrambene situacije, bilo za slučaj elementarnih nepogoda. Ne znamo kakve su e, prijetnje one koje leže pred nama u budućnosti. Ono što je važno pak jeste da se e, uspostavi glatka mobilnost u pravcu sjever-jug kao i e, istok-zapad. Dakle, moramo uzeti u obzir prijetnje koje postoje sada, one će postojati u budućnosti. Moramo sve to staviti u spregu odnosima sa NATO savezom i sa europskom sigurnosnom i obrambenom e, politikom. Treba također e, razmisliti i o nekim e, vrlo praktičnim aspektima od prelaska granica pa do E, mnogih aspekata koji su vezani za sigurnost e, vojnih, e, vojne mobilnosti. Treba također znati da sve to treba načiniti i u kontekstu vojnih vježbi i za slučaj elementarnih nepogoda, a također treba paziti i na mogućnost remonta pojedinih pojedine opreme. Hvala lijepa na pozornosti. Čekam sa zanimanjem vaše razmišljanja kao i vaše e, amandmane. I uvjeren sam da ćemo kao i obično dobro surađivati. Hvala lijepa gospodine Castaldo, a sada gospodin Tune Kelan, izvjestitelj u sjeni Europske pučke stranke. Puno hvala gospodine Castaldo. Vaše mišljenje vrlo dobro. Imate jako dobar, konstruktivan i pozitivan pristup. Možemo se složiti svim bitnim stvarima koje stoje u vašem mišljenju. I e, znam da nikako ne smijemo e, zanemariti aspekte sigurnosti e, vezane za instrument povezivanja Europe. Međutim, Možemo napredovati s vojnom mobilnošću samo ako donesemo konkretne korake, ne zaustaviti se na riječima, e, nego poduzeti dakle, praktične mjere, a 6,5 milijardi jest prvi pokušaj da se odgovori na zajedničke potrebe. Moramo biti otvoreni i za daljne potrebe. Koristim ovu priliku da podstapnem kako Europsku komisiju, tako i države članice na to da ne kasne u svom radu i donošenju odluka jer e, vrijeme e, nam istječe. Nadam se da ćemo riješiti neke stvari i e, naći zajednički pristup. Pitanje iz E, uredbe o instrumentu za povezivanje Europe, pitam se da li sve infrastrukture treba postaviti pod dual use, a karakteristike. A što napraviti sa odborom TRAN e, kada izvjestitelj kaže da bi se neke stvari mogle financirati za vojne svrhe samo ako se nadodaju za već sadašnje civilne strukture. Da li se već planiraju neki projekti ili e, možda neki projekti za koje je već izvojen proračun? To treba razjasniti. I za kraj e, želim naglasiti da je vrlo važno da naš proračun ostane barem na razini na kojoj sada, želimo li napredovati po pitanju vojne mobilnosti. Hvala gospođe Ines Ajala Sender u ime SID-a. Hvala lijepa i hvala gospodinu Kastaldu. Dao nam je dakle prijedlog e, za e, izmjenu ovoga prijedloga komisije. Ono što ja želim reći jest da postoje neke stvari koje e, možemo poboljšati. U svakom slučaju odbor za promet, čija sam također članica, želi e, proučiti da li u slučaju te dvojne uporabe e, možemo neke stvari primijeniti za prelazak granica recimo željeznic, željeznicom. To je vrlo važno za e, poduzeća koja rade prekogranično. Imamo već problema i sa nekim e, prevozom koji je isključivo u civilne svrhe, bez obzira na dvojne svrhe, na dvojnu uporabu. Sa predstavnicima DG glavne uprave MUG govorit ćemo o sudjelovanju Europske investicijske banke. E, puno se e, govori o mnogim miješanjima različitih e, izvora financiranja od privatnih, e, javnih sredstava i tako dalje i tu se javljaju e, neki novi momenti. A što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, ima mnogo novih momenata jer ima nekoliko stupova u ovom instrumentu. Recimo onaj za e, promet, ali tu su također digitalni aspekti i energetika. Već u ovom financijskom razdoblju insistirali smo na važnostima sinergija jer vojna i civilna mobilnost e, morat će ići ruku pod ruku u ta tri sektora. Govorili smo i o autonomnoj mobilnosti, kolektivnoj mobilnosti i e, takav je pristup potreban. O 11. amandmanu govorit ćemo bilateralno. Mi ovdje sada govorimo o tome e, da se sredstva koriste samo za mobilnost u svrhu dvojne, e, dvojne uporabe. Ali e, zanima me što vi više o tome želite reći s obzirom da se neke stvari čine kao dvostrukim ograničenja. Znam da ponekad trebamo tražiti jamstva što i radimo kad se radi o e, dvojnoj uporabi. Međutim, svejedno, htjela bih e, bolje razumjeti to što kažete, jer u protivnom čini se da ćemo zaustaviti nešto što je inače korisno. a dvojni, dvojna uprava bila bi korisna za e, civilne aspekte. Drago nam je da e, će se dvojna mobilnost odnositi na sve aspekte i možda će biti mjera podsticaja zbog toga. Hvala. Gospodin Klaus Bihner u ime e, gospođe Bodil Valero za zelene. Hvala na ovom izvješću, po mom mišljenju doista dobrom izvješću. Samo sam još htio jednom uputiti na ono što su zapravo gotovo svi više manje već rekli, a to je da programi kao Connecting Europe eh, Facility, eh, instrument za povezivanje Europe se smiju koristiti samo za europske stvari, europska pitanja, ne nacionalne obrambene aspekte ili NATO, eh, bilo što što se odnosi na NATO. Jedno rješenje za to je upravo naznačeno, naime, biti će potrebno to točno razraditi kako ne bismo otišli tu krivo područje. Mi ćemo ovo dati vrlo malo amandmana, jer mislimo da je ovo izvješće doista dobro kao početak. Hvala. I, jako mi je e, žao što sam, e, nisam čula Izvolite. Hvala lijepa. Ja sam jasno rekla da vojna mobilnost jest vrlo važna i mora biti prioritet. U vašem izvješću, gospodine Castaldo, i ono što ste vi rekli u njemu, kolege nam kažu e, da vi zapravo e, stvari stavljate e, na starima početi raditi na e, dobar način. Ovdje se ne radi samo o programu za zapošljavanje i e, održiva radna mjesta. Moramo također načiniti dobru infrastrukturu. Kako bismo se mogli nositi s izazovima budućnosti, moramo gledati dalje od ovoga što postoji sada. I zaista mislim da moramo e, identificirati što treba napraviti i kakva je to e, suradnja, e, e, stalna suradnja koja je važna i stalne strukture. Ako se radi na cestama, onda znamo da lokalna razina u to mora biti uključena jer aspekt kontinuiteta i održivosti je vrlo važan. Postoji još jedna stvar koju želim dodati. Naime, bilo bi dobro da sve ovo ide na dobrobit građana, da mobilnost bude sigurnija za građane. Ja sam e, preko ljeta bila u Italiji, vidjela sam što se tamo dogodilo, vidjeli smo što se dogodilo u Dženovi. Inzistiram na tome da e, što se tiče infrastrukture, da ono što je e, uloženo u e, vojne svrhe se napravi i u civilne svrhe jer će na taj način Europa biti opet bliža građanima zato što će očiti njihovu sigurnost. Hvala. Hvala gospodinu Kastalu. Gospodine Kastalu, imate riječ. E, najljepša hvala. Zahvaljujem prije svega svim kolegama koji su e, vrlo pozitivno reagirali na moj prijedlog izvješća. Drago mi je da dijelite moj pristup. Uvjeren sam da ćemo raditi brzo, uz konsenzus i e, u okviru rokova. Redoslijedom koji ste se vi javljali za riječ, ja sam pribilježio to što ste rekli. E, slažem se s kolegom Kelamom kada kaže da moramo tražiti od komisije da ne gubi na vremenu u ovom fazi pregovora. To je važna faza i trebamo ići za tim da se što prije to usvoji. Dijelim također značaj koji pridaje proračunu koji treba braniti. Radi se o značajnoj svoti, ali znamo da ima puno e, toga što treba financirati koje je također važno. Vrlo mi je drago da ste gotovo svi vi se založili i podržali dvojnu uporabu. Jedna stvar koju sam čuo u dva navrata i na koju sad želim osvrnuti, a vezana je za 11. amandman. Što se tiče 6,5 milijardi eura, oni mogu pokriti samo dio poboljšanja za vojne svrhe nečega što je u osnovi prvobitno načinjeno u civilne svrhe. Mislim da je to vrlo važno naglasiti jer e, kada bi se 6,5 milijardi rasporedilo na sve ono što se koristi u dvojne svrhe, teško bi se pokrile sve potrebe. 6,5 milijardi eura je velika svota, ali ne bi bila dostupna e, u protivnom za pokriti sve. Dakle, slažem se da to nije bilo dovoljno jasno rečeno. Prema onome što je rekla kolegica Inesela Sender, važno je također da se neke stvari vezane za prekogranične radove napravi. Jer treba pokušati raspršiti sve sumnje u tom smislu. I e, jako je dobro da ste spomenuli da instrument za povezivanje Europe ima tri stupa. Imamo mi ovdje najviše posla sa izravnom infrastrukturom, ali ne smijemo zaboraviti niti civilni e, prevoz e, projekt Cezar ili pak mnoge stvari vezane za željeznički promet. I tu moramo znati da će se e, mnoge e, pruge koristiti češće, dakle mnoge, e, mnogi prometni praci koristiti češće i dakle trebamo inzistirati da dvojna uporaba treba dovesti do boljeg iskorištavanja, bolje iskorištenosti koja sad možda nije uvijek sada prisutna. Dijelim naravno i ono što je rekao kolega Bihner kojem se zahvaljujem na tome što je rekao. Jasno je da ćemo se usmjeriti na dodanu na europsku dodanu vrijednost i na europske aspekte. Važno je da se nacionalni prioriteti i projekti iz NATO-a podrže, ali mi smo Europska unija prema tome ovaj novac mora se koristiti isključivo za europsku dodanu vrijednost. Moramo izbjeći e, sve ono e, sva preklapanja e, čak i za one stvari koje su već izvene za NATO. Hvala kolegici Vautmans. Naravno, trebamo se uskladiti i sa e, e, europskom zajedničkom i obrambenom politikom. Jučer smo imali radni ručak e, na tu temu i moram reći da dakle svi znamo koji su glavni ciljevi koji sada slijedimo. Iako mi je drago da spominjete također lokalne i regionalne zajednice, odnosno tijela, jer e, trebamo uzeti u obzir i razine koje su ispod nacionalne razine. To je važna mogućnost razvoja za lokalne zajednice. Ja također naglašavam važnost održivosti, unaprijediti vojne infrastrukture, znači unaprijediti sigurnost općenito. Možete samo misliti, ja sam talijan, ova tragedija u Dženovi je bila e, ogromna katastrofa. Neću ulaziti sada u detalje, ali jasno vam je što sve to znači za mene. Dakle, ako se ovaj moj prijedlog prihvati da se stvari koriste razumno, onda će se moći načiniti stvari koje će se koristiti za puno različitih stvari, a istovremeno će se dobro gospodariti troškovima. Dakle, e, to isto tako u konačnici e, može e, pokazati našim građanima da se može napraviti nešto što će im biti korisno u svakodnevnom životu. Hvala lijepa na svem ovome, ali jako, jako kasnimo. Oprosti što moramo završiti s ovom točkom dnevnog reda. Znam da se mnogi kolege još žele javiti za riječ, ali nažalost nemamo više puno vremena, a pred nama leži još jedna važna točka dnevnog reda i razmjena mišljenja s vanjskim gostom. Hvala. Dakle, da je gospodin Castaldo prihvatio ovaj zadatak. Zapravo to je gotovo bilo nemoguće ostvariti jer je imao tako guste rokove zbog rokova koji nameću nadležni odbori i tre tran. Rokovi za ulaganje amandmana su dakle 11. rujna u podne. Nećemo koliko ja znam, imati drugu raspravu na ovu temu, a 27. rujna glasat će se o tome na AFET-u. Hvala gospodine Castaldo na ovoj prezentaciji i e, dakle čekamo da nam date konačnu verziju vašeg prijedloga mišljenja. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja o budućnosti autonomnog oružja gdje mi je drago da mogu postaviti naše uvažene e, goste. Gospodin Michael Kalender je e, na čelu e, kapaciteta za zra zračno i svemirski promet u NATO savezu, gospođa Franke, e, koja se radi u Europskom vijeću za vanjske politike. E, neću dugo govoriti, radi se o vrlo značajnoj temi za sve nas i e, sve nas jako zanima dajem odmah riječ našim gostima. Koliko sam shvatila, gospođa Franke će govoriti prva, a nakon nje gospodin Kalender. Izvolite. Thank you very much and... E, hvala i dobar dan i hvala evo što ste me pozvali kako bismo danas razgovarali o ovom važnom pitanju budućnosti autonomnog oružja, a moj cilj danas je dati vam pregled tehnologije, pitanja i sadašnjoj eh, fazi rasprave o smrtnostnim autonomnim oružjima ili kako ih nekad zovu robotima ubojicama. Dakle, znate da je ovo posebno dobar trenutak da se o tome govori, jer upravo prošlog tjedna u Ženevi predstavnici više 70 zemalja, samo trenutak, gospođo, proste. E, molim ko izlazi da bude što tiše i brže. Noise, a little bit of a Kao što sam rekla, ovo je dobar trenutak da se govori o ovim robotima ubojicama, jer sam prošlog tjedna, što sigurno znadete, u Ženevi 70 predstavnika država sastala se u Ujedinjenim narodima, među njima također i zemlje članice Europske unije i samo naravno Europska unija koji su raspravljali o ovoj temi, pa mi je drago evo nešto reći o tome kako su, e, te, kakav je bio tek pregovora. No, da kažem prvo nešto, kažem što su smrtonosna autonomna oružja, zašto se razvijaju i zašto neki pozivaju na njihovu zabranu. E, vrlo kratko. Smrtonosna autonomna oružja su oružja koja mogu identificirati i uništavati teme bez e, mete bez ljudske intervencije. Dakle, to je kratka i jednostavna definicija, ali naravno tu je uvijek je zakon često kad dođe do detalja. Kad se govori o zakonima, recimo zamislite neovisnost, autonomiju ne kao jedno e, konkretno stanje u kojem je jako sigurno nešto što je autonomno, nešto što nije. To je jedan spektar i ovisi o razvoju e, e, tehnologija. I sada zapravo razvojem tehnologije idemo se prema sve većoj autonomiji. Na kraju ovog spektra je ono što je najlakše za zamisliti, to je scenarij Terminator, gdje postoji inteligentni ubojiti prototip iz eh, science fiction filmova. A s drugog kraja spektra imamo sustave koji već sada postoje. Kada govorimo nekoliko primjera danas, eh, prvo u ovom trenutku, a to je samo jedan primjer, eh, njemačka vojska Bundeswehr koristi Patriot obrambene sustave koji napadaju i Eh, skidaju dolazeće, nadolazeće projektile. Eh, nema ljudske intercepcije kod, eh, ili intervencije kod svakog pojedinog incidenta, no moglo bi se reći da ovi sustavi zapravo kažu automatski, a ne autonomno, zato što rade o nešto što je predprogramirano, a ne donose odluke sami. Još jedan primjer iz Izraela, nečega što već postoji, je HARP ili HERP, to je sustav e, gdje se e, nešto e, ispali i u trenutku kada nešto uključi radarski sustav, uništava radarski sustav. Znači sustav napada radare iz zraka samostalnom odlukom. Znači odlučiti što je autonomni sustav je vrlo osjetljivo, znači postoje neki koji bi bili e, sada već ovaj e, um, smrtonosni e, autonomni sustav. Znači autonomni bi bili ako u duljem vremenskom razdoblju dinamički rade u otvorenom na okruženju bez ljudske intervencije. Recimo mobilna platforma koja ima senzore i koristi algoritme odlučivanja za navođenje odlučivanja. Još jedna stvar koja je važna prije nego što krenemo na sadašnje istraživanje. Naime, postoji jedna važna poveznica između autonomije i umjetne inteligencije, ali to nije isto. Znači, inteligencija, ako je u kompjuteru govorimo o umjetnoj inteligenciji, znači inteligencija je, sustav, je sposobnost sustava da utvrdi koji je najbolji e, put postizanja cilja, ali autonomija ili sloboda koju sustav ima za postizanje cilja. Znači što ima manje nadzora, više autonomija. Kako bi sustav dobio više autonomije, htjeli biste da bude više inteligentan, ali je zamislivo imati visoko inteligentne sustave sa vrlo malo autonomije. Ono što se gradi trenutno u ovom trenutku i što postoje od takvih tehnologija. Human Rights Watch kaže da Kina, Izrael, Rusija, Južna Koreja, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene države – rade na razvoju takvih e, e, ubojitih autonomnih e, oružja. Međutim, teško je reći ko razvija što, a razlog za to je što Neke države to rade tajno i možda tajno razvijaju, neke države s druge strane se možda hvale sposobnostima koje možda i nemaju, kapacitetima koje nemaju, a za kontrolu oružja jako je važno da zapravo se izvana ne može vidjeti koje kapacitete sustav zapravo ima i jesu li sustavi doista autonomni. Jer autonomnija je više softver nego e, hardversko pitanje i to onda postavlja problemi za mehanizme kontrole oružja koje obično gledaju hardver. I još jedan posljednji razlog zašto je teško znati ko radi na razvoju čega je da treba znati da većina, ako ne i svi od naj e, novih istraživanja u području umjetne inteligencije ne rade, ne provode države ili vojska, nego civilni sektor, tvrtke e, i sveučilišta, privatne tvrtke, javne tvrtke i sveučilišta. Ali postoje sustavi koji se mogu smatrati takvim e, sustavima koje se građaju na europskoj razini. E, I tu Britanci i Francuzi rade neuronske dronske sustave. Znači jedni i drugi su um, naoružani dronovi e, u fazi demonstracije, znači prototipi koji se razvijaju i e, oni su vrlo e, autonomni u konceptu, znači kad se počelo 2005 po imali su nekoliko proba sa autonomnim letom i izviđanjem terena. Ako tih sustava za koje ne znamo hoće li baš e, biti onakvi kako, kao što je iz, izvorno demonstrirano, biti će visoko autonomni, biti će sposobni dizati se, i spuštati autonomno, raditi izviđanje, e, pretragu i iznalaženje e, tema. A neuron, europski sustav je zapravo najautonomniji, sustav, kaže e, Global Security, e, a to je, sve, to je projekt sveučilišta u Arizoni gdje je Neuron bio na samom vrhu. Znači ni ni Neuron trenutno ne planiraju e, biti sposobni bojno djelovati bez ljudske intervencije, ali obzirom na ono što smo upravo opisali za autonom detekciju meta, nije to daleko do autonomne uključivanja borbenog djelovanja, pa pitanje je sa koliko ljudske kontrole. Pa tri ili nekoliko minuta da posvetim tome zašto smrtonosna na autonomna oružje se uopće grade, koja je vojna logika iza njih. Zapravo stvar je sljedeća. Iz vojne perspektive e, takva oružja nude nekoliko prednosti. To je brzina, e, prikrivenost, preciznost, učinkovitosti, i običanje novih vojnih sposobnosti i smanjenje potrebe za ljudskim nadzorom. Što se brzine tiče, to je e, logično e, mašine brže odlučuju e, od ljudi, a argument je da će ratovanje postati prebrzo za ljudsko odlučivanje i prekomplicirano posebice ako druga strana također koristi autonomne sustave. Što se tiče prikrivenog djelovanja ovog stelta, zapravo ova želja za prikrivenim sustavima pokreće interes za autonomnost, a razlog za to je da ako pogledate sadašnje sustave dronova, na primjer, njima se upravlja daljinski, što znači negdje sjedi pilot koji htjeli želi zadržati kontrolnu komunikacijsku poveznicu s dronom u zraku. No, taj aplik i downlink zapravo može E, otkriti gdje, gdje se nalazi operatora. U autonomnim sustavima takvi linkovi, uplinkovi i nisu potrebni pa mogu operirati neotkriveno. Takvi sustavi također obećavaju veću preciznost i učinkovitost, e, tako da ne samo da su brži od ljudi, nego i bolji a ideja da nemaju ljudskih emocija i grešaka, da mogu bolje razlučiti civile ili minimaliziraju kolateralnu štetu. I također obećaju stvaranje novih vojnih sposobnosti, i kapaciteta, a ključna riječ ovdje je e, swarm. Swarm je jedno od najobećavajućih e, područja u vojnom području sada. Znači, kao što znate, čovjek ne može e, u jednom e, ovakvom roju e, letjelica upravljati svakim letjelicom. Kako bi takav roj mogao se funkcionirati, najbolje je da se koordiniraju sami među sobom. Na tome se puno radi u Sjedinjenim državama, ali ne samo ondje. I na kraju, posljednji razlog zašto su autonomni sustavi atraktivni, jer smanjuju potrebu za ljudskim djelovanjem. Dakle, kod smrtonosnih autonomnih oružja e, možda vojnici uopće ne trebaju ići u opasne zone, tamo se šalju samo onda dronovi. Autonomno oružje mogu smanjiti i e, fizički i kognitivno opterećenje vojnika, tako ih malo rasteretiti i također sa manje e, ljudi, manje mogućnosti ljudske greške, što je isto važna tema. Ali E, želim e, reći još e, na kraju da postoje i kod autonomnih ubojitih sustava puno problema o kojima treba govoriti. Postoji razlog zašto je toliko skupina i pojedinaca poziva na njihovu zabranu. Ograničit ću se na tehničke, političke i etičke probleme takvih sustava. Neću reći koji su pravni, ali nisam pravnica. Znači što se tehničke strane tiče. Postoji e, problem da e, sustavi umjetne inteligencije su zapravo black boxes, crne kutije, a to znači da sustavi koji koriste umjetnu inteligenciju nisu samo programirani e, u logici ako tada, nego mogu učiti na različite načine i taj proces zapravo znači da ljudi više ne mogu u potpunosti shvatiti e, razum, e, logiku stroja, što zapravo znači da ne možemo zapravo shvaćati niti kako ona čini greške. E, sustav umjetne inteligencije ne samo da čine greške, jer stvarno ih čine, nego rade čudne greške na način koji ljudi recimo nikad to ne bi napravili. Na primjer, stroj na primjer može identificirati tank ispravno, sto puta za redom bez problema, a stoji prvi puta stroj vidi nešto što je tank i što bi petogodišnjak identificirao kao tank, a e, on će misliti u 99% slučajeva da se radi o mački. Mislim, to je zabrinjavajuće, ali ne i neshvatljivo ljudima da shvati uopće od kuda to dođe. To je nešto što čovjeka jednostavno nikad mu se ne bi moglo dogoditi. To moramo shvatiti. A povezano s time, e, umjetni inteligentni sustavi također e, mogu biti i često jesu imaju određene sklonosti. Baja se, ne znam, e, to može zvuči čudno jer smo navikli da kompjuter je uvijek u pravu, stroj uvijek ima pravo, ako kaže kompjuter onda je sigurno tako. No, sustav umjetne inteligencije su samo onoliko inteligentni ili dobri koliko podaci koji su u njega ubačeni. I postoji sve veći dokazi koji pokazuju da e, algoritmi koji donose dovode do odlučivanja imaju pristranosti. To nije općenito samo za ove sustave naoružanja, nego općenito umjetne inteligencije. Nedavno e, američka Civil Liberties Union uh, testirala je sustav prepoznavanja slika vrste koji se već koristi e, u Sjedinjenim državama i u, policiji i, taj, i oni su pokazivali slike članova kongresa e, e, i uspraživali sa bazom slika kriminalaca sa ljudima koji su uhićeni i zapravo disproporcionalno je krivo identificirao druge rase osim bijelih rasa. Dakle, osim toga svi sustavi su um, osjetljivi na napade hakera, ali na nove načine sad, na primjer, naime, može ih se prevariti. Sjetite se na, <laughs> sjetite se tenka i mačka. Mislim, ako sustav krivo identificira ove slike, postoji razlog, e, a hakeri to mogu iskoristiti, te greške. Abotage AI systems? and as i described earlier those who eventually might employ the system tako da oni koji e, će koristiti sustav možda neće znati e, kako e, i šta se dogodilo i teže će biti još čak i identificirati hakiranje. Još neki problemi sa autonomnim sustavima su sljedeća. Jedan koji mi se čini posebice važan je strah da postojanje robota ubojica može pokrenuti e, međunarodnu utrku na oružanju. I postoji doista stvarna opasnost od eskalatorne logike. ne kažem samo na to zbog toga što se govorilo to kasnije i o dronovima i tako dalje, ali meni se to ne čini. Međutim, kod ovih e, Ovdje doista postoji opasnost te eskalatorne logike zbog ove prednosti, brzinske prednosti koje oni donose. Pa je zamislivo da ako jedna zemlja krene, drugi će osjećati da i oni moraju slijediti i onda će ići to spiralirati u natjecanju, u naružanju. I na kraju etička pitanja koja okružuju e, ubojita autonomna oružja. To su ključna pitanja i najvažnija pitanja za ovakve vrste rasprave. Upravo su razlog zašto javnost mora o njima biti informirana. Naime, Roboti e, navodno ne mogu u potpunosti shvatiti vrijednost ljudskog života i značaj njegovog gubitka. E, kompjuteri bi donosili odluke o životu i smrti temeljem algoritama i time smanjili ljudske ciljeve, e, ljude na zapravo ciljeve i zapravo to može narušiti načelo humanosti. Ja osobno teško mogu o tome odlučiti sama, ali Dakle, e, takvi, takvi roboti zapravo e, su pitanje može li ljudi, e, mogu li ljudi dopustiti da stroj donosi odluku o životu i smrti. To je etičko pitanje i po mojem mišljenju to je nešto na što treba odgovoriti društvo. I upravo zato u svemu ovome i to ovdje posebice više nego za druge teme, zašto je ključno uključivanje javnosti, zašto je važno da smrtonosna autonomna oružja se raspravlja u Ženevi i drugdje i zašto mi je toliko drago što vaš odbor e, raspravlja o tim pitanjima e, i što ste si uzeli vremena poslušati mene i kolegu. E, zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada bih riječ dao gospodinu Mihajlu Kalenderu. Hvala vam, ja sam Michael sam za kapacitete za zrakoplovstvo i istraživanje svemira u NATO. U NATO sam se tako dakle bavio i investicijama i doista sam zadovoljan što sam s vama ovdje jutros. Vjerojatno će se većina mojih komentara nadovezati na doktoricu Franke. Htio sam reći također da ću pokušati biti kratak, možda možemo kasnije još pitanja i odgovore stići obaviti što će vam biti malo više prosvjetljujuće u kontekstu vašeg rada. Zahvaljujem prevoditeljima, također govorim brzo, pa molim vas oprostite mi na tome i samo nas obavijestite ako bude to slučaj. Dakle, kao voditelj kapaciteta za zrakoplovstvo i istraživanje svemira, ja sam zadužen za uspješnu integraciju zemljenih sistema NATO-a, takozvanih autonomnih oružanih sistema. Međutim, želim reći da je to baš donekle zavarava jer se zapravo ne radi o autonomnim sistemima, kao što je doktorica Franke rekla, već u letjelicama kojima se na daljinu upravlja sa određenim automatskim sposobnostima kako bismo se pobrinuli da postoje veza između pilota i letjelice. A nije niti doista to oružani sistem na način na koji bi konvencionalno mogli doživljavati vojne sisteme u vojnom žargonu. Oružani sistem je bilo što što podržava aktivnosti. Dakle, oružani sistem može biti bilo što od helikoptera do transportne letjelice ili stvarnog zrakoplovnog borbenog e, zrakoplova. U slučaju Agisa e, radi se o sistemu platformi za obavještajne aktivnosti koja nije naoružana. Dakle, nije stvarno autonomno oružje, ali to tako nazivamo, autonomni oružani sistem. Općenito govoreći, kada govorimo o autonomiji i autonomnim sistemima poput Agisa, oni mogu birati svoju putanju na temelju predefiniranih programiranih let, planova leta i to bez ljudskog uplitanja. Ali to također nije doista autonomno, već je to programiranje, Naprijed programirani planovi leta koji su uneseni u sistem koje pilot dojavljuje zračne kontroli. Tako da ako trebamo nešto izbjeći ili se promijeniti kurs to se, ta se odluka može automatski donijeti, ali na temelju onoga što je ponuđeno unutar programa prije početka misije. Dakle, donekle je to poput e, novih cruise kontrola koje imate u svojim automobilima, dakle adaptivnih kruzinga. Nije to možda savršena metafora, ali to adaptivni kruzing namjestite na određenu brzinu, tempomat, dakle, istodobno se održava i određena primjerice udaljenost od vozila ispred sebe i prilagođava se brzina vozila bez vaše aktivnosti. Dakle, na taj način treba poimati ovu autonomiju unutar ovog sistema. Programiranje je vrlo složeno, no i dalje s njome upravlja certificirani pilot i to prvenstveno zbog toga što regulativa koju smo uspostavili za međunarodne letove zahtjeva da svaka letjelica može vidjeti i izbjegavati prepreku. Kada imamo vozilicu bez pilota, teško je vidjeti ukoliko nikoga nema prisutno. Tako da se prešlo na nešto što se naziva detektirati izbjeći prepreku u kojem slučaju certificirani pilot putem linka upravlja letjelicom i naravno zadržava se udaljenost koja je potrebna u zračnom prostoru. Dakle, ako letjelica to može i može donijeti odluke, pilot je tu na drugom kraju veze kako bi se pobrinuo da te odluke budu u skladu s programom i da ih se i da se može o tom priopćiti zračna kontrola. Egis ne odlučuje sam kakve ciljeve misije će poduzeti, već samo to radi na temelju programiranih planova. Dakle, Aegis je letelica kojom se upravlja na daljinu s nekim funkcijama kojima se autonomno uh, upravlja uz pomoć certificiranog pilota. Ne donosi sam odluke. Dakle, nije to sistem koji se jednostavno pokrene i ne mora se njima više baviti. Potrebne su ljudske mm, aktivnosti oko nekoliko stvari, prije svega sljetanje, ukoliko ima problema na pisti, to ne može znati, tako da pilot to gleda i može e, nadići sistem i upravljati ručno njime. Kako bi sistem doista bio autonoman, mislim da je doktorica Franke spomenula to i to je važno, važna nam je terminologija. Sistem dakle mora imati kapacitet djelovanja autonomnog na temelju svojih vlastitih ciljeva i unutarnjih odluka bez bilo kakvih vanjskih intervencija i to samo na temelju senzornih e, inputa koje sistem ima. EGIS nije u tom kontekstu autonoman. Tako da to doista čini razliku. Jedan od razloga iz kojih je to e, drugačije jest taj da trenutna politika NATO-a za sisteme bez pilota definira te bespilotne sisteme, a oni koji nemaju pilota u sebi, kojima se na daljinu upravlja, za njih NATO dakle nema politiku o autonomnim letjelicima. Kao što smo čuli, možda će nam tako nešto treba, tehnologija napreduje i to vrlo brzo. Ali kako bi do toga došlo, države članice NATO-a moraju dati zadatak NATO-u da takvu politiku i razvije. A što se autonomnih letjelica tiče, NATO nema politiku za autonomna oružja. Da, do takve politike dođe, to bi bilo na temelju naloga država članica koje od NATO zatraže da tako nešto razvije. NATO je vrlo zainteresiran s druge strane za taj koncept autonomije, kao što je doktorica Franke ukazala, inovacije su nešto što pokreće komercijalni sektor, a ne vojno-obrambeni, za razliku od prekrivenih tehnologija i atomskih tehnologija, koje su prvenstveno bile u nadležnosti vlada. Autonomija je nešto što pokreće komercijalni sektor. Dakle, što se globalnih investicija elektroničku tehnologiju tiče, to je bilo 3,8 trilijona dolara diljem svijeta, a globalno vojna ulaganja u robotiku prema predviđanjima za ovu godinu su bila oko 7,5 milijardi. Dakle, u usporedbi globalna industrijska potrošnja se procjenjivala preko 43 milijarde. Dakle, ako usporedimo komercijalnu, industrijsku i vojnu potrošnju, možemo vidjeti da inovacija je nešto što se potiče u industrijskim i komercijalnim sektorima. NATO je vrlo zainteresiran za to i želi ostati tu povezan i uključen i zbog toga u bilo kojem trenutku Koristimo oko 5000 znanstvenika i oko 250 različitih aktivnosti godišnje kako bismo ostali uključeni u one što se događa u domeni autonomije. To ne znači da svih 250 aktivnosti se izravno bave umjetnom inteligencijom ili autonomnim učenjem, ali to uključuje znanstveni temelj, inženjerski, proizvodni za sve ono što može omogućiti daljnji razvoj. Dakle, postoji niz aktivnosti unutar država članica NATO-a i partnerskih država. Autonomija nije samo znanstveno pitanje, ljudski faktori tu igraju ulogu i koje je zapravo to sučelje stroja i čovjeka. Strojevi su jako dobri u nekim zadacima i vrlo složenim zadacima, zadacima eh, gdje ste preplavljeni podacima i mora se neke predefinirane odluke donijeti. Ljudi u tome baš nisu osobito dobri, osim ako nisu jako dobro osposobljeni, kada imate niz informacija, ljudi kroz osposobljavanje mogu odlučivati što je važno, dok strojevi mogu upiti gomilo podataka brzo, ali ne mogu dobro pretpostaviti stvari. I koja je sada tu prava ravnoteža sučelja ljudi i stroja u umjetnoj inteligenciji? Pokazuje se da nadopunjavanje ljudi, odnosno pružanje pomoći strojne u donošenju odluka je nešto što je vrlo važno. A još jedna stvar je, kao što je doktorica spomenula, ja ću to malo više laički objasniti, je pitanje povjerenja. Kako znate da će stroj uvijek učiniti ono što znate u trenutku kada je to potrebno. Kako izgraditi to povjerenje? Ja, poput mnogih od vas, mi smo digitalni imigranti, ja nisam odrastao sa smartfonom, Twitterom, Snapchatom, Whatsappom u koljevci. Dakle, nemam nužno to ugrađeno povjerenje, a isto vrijedi za vojske koje se bave bilo kakvim automatiziranjem donošenja odluka. Dakle, prema zakonu oružanog sukoba odgovornost je nadležnih da razumiju kako se odluke donose. Ako stroj proizvede neki odgovor, a zapovjednik ne može odlučiti kako je do toga došao, stroj, imamo problem povjerenja. Što se tiče autonomije, dakle, i kako pružiti pomoć u procesu donošenja odluka, to je dio operativnog testiranja, verifikacije, validacije, dakle postupaka koji se moraju dogoditi u kontekstu korištenja autonomnih sistema i umjetne inteligencije. A to ide da, mnogo dalje od onoga što trenutno radimo u operativnom testiranju. Dakle, mnoga su tu nova polja, nove metode testiranja koje je potrebno razviti kako bi ih se kako bi se sisteme moglo kasnije uključiti, tehnologije uključiti u donošenje odluka. Za kraj, rasprava o autonomnom oružju mora biti stavljena u kontekst zakona o oruženom sukobu, prava oruženog sukoba. Proportionality, military targets, military Dakle, proporcionalnost, vojne mete, nužnost. Dakle, oružani sukob i pravo koje njima upravlja, zapovjednici to koriste kako bi odlučili da li je provedivo korištenje ovakvih tehnologija. U NATO za svaki odabir meta postoji proces od šest stupnjeva kako bismo se pobrinuli da se poštuju sva pravila prava koja upravljaju ratnim sukobima. Bilo kakvi autonomni sistemi koji uključuju mogućnost vojne aktivnosti mora se pobrinuti da slijede ta prava kako bi zapovjednici mogli upotrebiti sisteme unutar smjernica koje već pratimo. Kada govorimo o korištenju bilo kakvog sistema, da li ručnog ili potpuno automatiziranog, odluke o izboru meta se u cjelokupnom procesu donose uz korištenje ljudi. Dakle, ovlasti, odabir meta, to sve prosljeđuje zapovjedniku savezničkih snaga. Zatim se odlučuje koje odgovarajuće oružje. I da autonomni sistemi u budućnosti dobiju takve kapacitete, oni bi trebali također poštovati takve odredbe i biti korištene na taj način. E, kao što sam rekao, neću duljiti. Hvala vam na vremenu i pažnji. Nadam se da sam uspio objasniti stvari. Hvala. Hvala vam lijepa. E, kolege, a sada par stvari o tome kako ćemo raditi. U 12.30 točno moramo prestati s radom. E, ako ništa, prevođenje će prestati, moćemo dalje nastaviti na engleskom jeziku, međutim bez prevođenja. Sada ću dati riječ zastupnicima koji se žele javiti, a nakon toga e, ću dati riječ gospodinu Jaceku Blitu koji ovdje e, predstavlja Europsku službu za vanjsko djelovanje koji je glavni savjetnik i e, e, poseban izaslanik za pitanja razoružanja i posebne vrste oružja. Gospođa Lezing ima riječ. ja ću govoriti njemački, evo samo Prije svega hvala vam, gospođo Franke, Vjerujem da ste doista uspjeli korak po korak barem nas e, pojasniti ove vrlo kompleksne sadržaje kako bismo ih malo bolje razumjeli. I također eventualno i e, ocijeniti eventualno kompleksnost ove cijele e, cijelog pitanja. Ali moram reći da vam je također uspjelo i E, pokazati koje su granice znanstvenog e, saznanja, posebice na kraju krajeva e, kako izgleda i ovo načelo čovječnosti gdje mi kao političari moramo bi sagledati konzekvence svih tih mogućnosti. Još jednom sam htjela jasno reći, imali smo jučer sastanak u sjeni gdje smo e, raspravljali o zajedničkoj rezoluciji pa sada načelno moje napomene idu u smjeru ovih smrtonosnih sustava, ubojitih sustava. Dakle, još jednom, e, ovdje mi je važno reći, evo, upravo ono što ste vi rekli, a to da ti sustavi s jedne strane mogu napraviti greške i koliko apsurdne te greške mogu biti, ali da uvijek trebamo uzeti u obzir da e, bi greške mogle e, biti i puno ljudskih ciljeva ili žrtava također dalje. Znači, u kojoj mjeri se to sve može obuhvatiti, u kojoj mjeri to postoji. Znači, zato je važno i ono što ste eh, rekli, eh, mislim, nam i poznam još neke slične slučajeve eh, gdje ste rekli da postoje određene predrasude, pa recimo i možda rasističke predrasude, ali možda nisu, koje možda nisu izravni posljedica unesenih podataka, ali ispada da imaju takav takav, takvu prerasudu. Nadalje, rekli ste da se radi o pitanju brzine i o pitanju o tome E, koje se e, koje znači takva brzina može pokrenuti druge procese e, sa sobom na primjer i kod grešaka na primjer greške mogu pokrenuti i recimo faktor globalnog rata recimo dakle Postoji tu puno tehničkih aspekata, no na kraju još e, želim ukazati jedan pravni aspekt, naime e, mi kao političari ne možemo isključiti ovdje političke aspekte. E, vi ste rekli o prekrivenosti, brzini, učinkovitosti autonomnih sustava naoružanja ubojitih a zatim e, ova ciljena ubojstva recimo je jedno pitanje. E, recimo, gospođa Gomes ja smo se često borili e, protiv smrtne kazne, recimo. Znači, Europska unija se protivi smrtne kazni, a ovo je zapravo i provedba smrtne kazne bez suda. im Zweifel für den Angeklagten diese gdje na primjer e, takvi sustavi nemaju nikakvih sumnji oko provedbe naređenja ubojstva recimo. Tako da još e, na kraju želim e, reći još nešto o tome što je rekao gospodin Calendar. Recimo, e, rat e, protiv e, terora je nešto što je su Sjedinjene države objavile kao rat, pa su time opravdale određena ubojstva koje su provedena u tom okviru, a to je jedna od stvari o kojoj isto treba govoriti. Hvala. Ana Gomes. Thank you. Uh, thank you. Hvala lijepa. Ana Gomes, izvolite. Hvala. Ovo je su bila vrlo dobra izlaganja, zanimljiv pregled. Osvrnuli su se na neka ključna pitanja koje nama postavljate. Radi se o pravnim pitanjima, ali ključno je pitanje etičko i moralno pitanje o kojem ste govorili na kraju. Nekolicina nas radila je na rezoluciji Europskog parlamenta za koju se nadamo da ćemo je usvojiti sljedeći tjedan. Radi se upravo o takvim sustavima. I zanima me što vi e, preporučate da stoji u toj rezoluciji u svjetlu ovoga što ste naglasili. Osobno smatram e, da je ključna stvar da se te sustave treba zabraniti na međunarodnoj razini, na europskoj razini, a države članice koje su članice e, NATO saveza Drago mi je da je gospodin Kander objasnio da je gran sustav NATO saveza nije jedan od takav sustav, takvih sustava, ali moramo biti svjesni toga i e, jer takvih sustava ima po svijetu. Ali točno je da ako NATO želi se držati e, svojih načela, treba krenuti u kampanju zabrane takvih sustava. Nije radi se samo ovdje o Velikoj Britaniji koja je zabranila rad na tome e, ranije i rekla je da su humanitarne stvari dovoljne. Vi kažete da e, su zakoni o oružanim sukobima dovoljni. Međutim, takav se sustav može koristiti izvan bilo kakvog sukoba. E, mogu ih koristiti teroristi. Bilo kakve e, zlikovci e, koje države ne mogu kontrolirati, ali mogu ih koristiti i države. Implikacije ovoga su stravične i taj ruski konolijalist Stanislav Petrov 83. je godine spriječio nuklearni napad jer e, e, nije primijenio e, nije reagirao na to i nije pritisnuo dugme ka, jer mu je mašina govorila da e, ga napadaju američke rakete. Ja mu se zahvaljujem dakle što sam danas na životu, ali e, draže mi je uvijek da čovjek prosuđuje, a ne mašina. E, mislim da bi e, sve države članice trebale raditi na tome da se zabrane ovakvi sustavi. Zašto oni uopće rade na takvom čemu? Jer to se može koristiti ne samo u obrambene svrhe. Gospodine Kalender, možete vam nešto reći o tome. Gospodine Freund, hoćete li vi reći par riječi? Molim vas vrlo kratko. Da, hvala lijepa. Jako ste nam su poznali s puno toga i čovjek e, uči dok je živ, da. Nisam ja jedini koji e, je uočio kako nam je gospodin Kalender vrlo pametno i detaljno objasnio ono što na to nema. Ponavljam što na to nema. I Tog smo opisa puno naučili. Međutim, vratio bih se na doktoricu Franke. I e, htio bih e, znati ko, dokle se došlo s razvijanjem e, naoružanja koje ste vi opisali. Gotovo svakodnevno možemo vidjeti u medijima sve što to se može postići s autonomnom vožnjom e, ponekada dođe do e, problema. Recimo kada je smrtno nastradala u sudaru žena koja se vozila biciklom. A ovo što ste vi sada opisali o mački i tenku je puno više zabrinjavajuće. Vraćam se i na ono što su rekle kolegice Lezing i Gomeš, drugim riječima, može li se to zaustaviti? Mogu se ti sustavi zaustaviti? A sada bih eh, dala reč eh, gospodinu Jačeku eh, Belici. Hvala lijepa, veleposlaniče. Čestitam vam što ste stavili ovu temu na dnevni red, jer zaista to je na pola puta između tehnologije i vojnih pitanja. Saslušao sam popis e, svih e, problema koje je nabrojila doktorica Franke, a osim toga rizik se javlja nakon kojeg praga se e, pokreće neka vojna akcija vojni faktor, eh, ljudski faktor naravno smanjuje broj mogućih žrtava od strane napadača. Na različitim multilateralnim forumima se raspravlja o tim pitanjima vezane za konvencionalno naoružanje. Skupina aspekata eh, eksperata u Ženevi se time bavi. I možemo li čuti što stoji dakle, sa ovom e, zajedničkim europskim stajalištem koje bi nam rekao o tome što treba učiniti. Naročito želimo potvrditi i to je ključno za Europsku uniju da postoji potreba da se primjenjuje međunarodno humanitarno pravo i da se istovremeno e, traži ljudska kontrola. Smatramo da su ljudi ti koji trebaju donijeti odluku hoće li se smrtonosno oružje koristiti ili neće. Ljudi trebaju njih kontrolirati jer e, ljudi su ti koji su odgovorni za odluku kojom se odlučuje o životu i smrti. I ljudi su ti koji moraju jamčiti da se poštuju međunarodne humanitarne norme. Potičam vas da u velikom broju naših država članica već e, postoji e, proces u skladu sa člankom 137. vezanom za e, prvi prilog ženevskim konvencijama. A to znači da novi sustav oružja kojim se koriste države članice mora biti podvrgnut ispitivanjima kako bi se vidjelo poštuju li, se ljudska prava. Dakle, postupak sukladno članku 36. je važan je izvan Europske unije. I za kraj, e, pitanje zabrane. Europa nema o tome stav, međutim jedna od naših država članica dala je prijedlog da se se e, spravnog e, stajališta obvezno e, zabrani ovakvo što i to je pred ispitivanjem u Ženevi, ali mnoge žele zapravo da države same daju o tome izjave. Hvala. Sada riječ imaju panelisti za odgovor. Hvala lijepa. Pitanje su vrlo zanimljive. Pokušat ću odgovoriti što bolje mogu. Počet ću zapravo od kraja. Jako se slažem da pitanje smrtnonosnog autonomnog oružja i mogućnost da se lakše odluči na to da se krene u rat, da to postoji kao mogućnost. Tome se je puno govorilo kad se govorilo o dronovima, dakle bespilotnim letjelicama. Mislim da to je točno, ne znam točno, ali to jest mogućnost, a također imate pravo, postoji mogućnost nenamjerne eskalacije. E, baš kao što postoji logika kupovanja ovakvih e, sustava, tako postoji mogućnost eskalacije prilikom korištenja takvih sustava. Ana Gomes e, pitala je zašto uopće radimo i razvijemo takve sustave. U nekim aspektima mog izlaganja pokušala sam jednostavno reći da zato što ima vojne logike u tome da se takvo sustavi razrade. Može biti opravdano imati takve sustave, oni su e, brži, postoje neke stvari koje možete napraviti s tim sustavima, e, a ne bez njih. E, spomenula sam određene vrste vojnih kapaciteta kojima e, se mogu koristiti zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. I e, to je možda šteta, ali e, to je razlog iz kojeg se to radi. Umjetna inteligencija je vrlo aktualna tema, to znate i dakle i izvan vojnog sektora. Dakle, razvija se umjetna inteligencija svugdje i u civilnim e, područjima e, se jako napredovalo na tome, a to se može iskoristiti i u vojne svrhe. Iz tog razloga je isto tako jako teško to ograničiti. E, par riječi o samoj zabrani. I jasno mi je da organizacije pojedinci traže zabranu tih sustava. Ja sam e, u najmanju rusku skeptična da će doći do zabrane. S jedne strane zbog problema dvojne uporabe. Nećemo i ne bismo smjeli zabraniti razvoj a, e, umjetne inteligencije, ali teško bi ga bilo razvijeti ako se koristi za i u jednu svrhu i e, da ga se ne stavi poslije za korištenje u vojne svrhe. Naravno što možete imati i neke druge e, strukture koje to mogu koristiti, dakle teroriste, nešto što dakle nije u nadležnosti država. Osim Teško je stvari zabraniti jer neke stvari koje se već sada koriste bi, e, bi tada bile zabranjene, a malo zemalja bi pristalo da zabrani neke stvari koje sada već koriste. Ali ako e, ne inzistirate samo na aspektima autonomije, onda ćete zabraniti određene stvari, određene aspekte, ali ne stvar kao takvu. Dakle, to je sve skupa jako složeno. E, osobno više vjerujem tome da se izrade pravila o tome kako se takvi sustavi mogu koristiti prije nego li da se zabrani da se izrade takvi sustavi. Ako bih trebala dati preporuku Europskom parlamentu e, za vašu rezoluciju, onda mislim da bi se trebalo zatražiti jamstvo da će ljudi moći to kontrolirati jer autonomija i umjetna inteligencija nisu same po sebi uvijek loše, ali vrlo je važno da čovjek to može kontrolirati. Treba nam više isto tako i javne rasprave i puno više edukacije po pitanju ovo, ove teme, ali i po pitanju općenito a, auto, e, umjetne inteligencije. Govorili smo o tome koliko vjerujemo kompjutorima. Mislim da mi kao e, ljudi moramo E, moramo e, razmotriti način na koji pristupamo kompjuterima i koliko im vjerujemo. Naime, uvijek smo do sada vjerovali kompjuteru je 2 i 2 su 4, on izbacuje pravi e, pravi rezultat. Međutim, cijela stvar se mijenja kada iza toga leži umjetna inteligencija koja ponekada može biti iznad ljudske, međutim može biti i vrlo, vrlo pristrana. Prema tome, trebali bismo na umjetnu inteligenciju gledati na isti način kao što gledamo na stručnjake. Kao na nekoga tko zna puno i vjerojatno puno više na određenu temu nego li ja, međutim treba se sustavno pitati je li to što tvrdi ispravno i točno. Dokle smo došli u svemu ovome? Puno se toga istražuje i e, testira se u laboratorijima i na pojedinim poligonima. I e, ponekada možemo vidjeti vide različitih e, eskadrila dronova. I e, takve stvari smo vidjeli recimo u Australiji gdje se restiraju e, rojevi dronova. Dakle, to je nešto što se zaista testiralo u svijetu. Ali e, kako da odgovorim vaše pitanje e, i ovisi o tome što se smatra smrtnostnim autonomnim oružjem. E, izraelski sustav Harpik je nešto se koristi u cijelom svijetu za napad na ratare. 2013. godine Azerbejdžan je navodno koristio taj sustav ne protiv radara, već autobusa punih vojnika. Dakle, to se već koristilo čak i protiv ljudi. Nis, još me jako daleko od robota ubojica iz filmova, ali sve više se koristi umjetna inteligencija u sustavima oružja koji su autonomni, a mi kao e, ljudska vrsta moramo se pitati dokle treba ići, gdje su granice i trebamo li odluku donijeti ranije ili kada oružje već postoji pa se samo treba donijeti odluka hoće li se to smrtonosno oružje iskoristiti ili neće. Gospodine Kalendar. Hvala. Nemam puno drugih komentara jer e, nije na meni da izražavam mišljenja. E, pitanje je bilo koje druge europske države rade na razvijenju umjetne inteligencije. Doktorica Franke je o tome govorila. Jer umjetna inteligencija je nešto što pokazuje što se može napraviti u okviru kompjuterizacije sustava, ali isto tako se postavlja pitanja e, koje platforme mogu to koristiti i mogu li se one ograničiti. Nešto e, raspon primjene je od e, proizvodnje automobila to već postoje desetljećima, može se koristiti u poljoprivredi, u um, osjemenjivanju, dakle u poljoprivredi i naravno može se primjenjati u vojne svrhe. Primjena umjetne inteligencije za industriju je ogromna, ali ne mogu vam reći točno što rade države članice Europske unije po pitanju autonomnog oružja, ali svi oni koriste u različite svrhe umjetnu inteligenciju. Hvala lijepa, ovim zahvaljujem našim uvaženim gostima, hvala i kolegama koji su sudjeli u raspravi, a posebno zahvaljujem e, veleposlaniku Belici na dolasku. Podsjećam vas da ćemo u Strasburu sljedeći tjedan e, uložiti rezoluciju e, koja je mislim već dogovorena, ali će se sasvim sigurno uložiti i mnogobrojni amandmani. A e, u listopadu na našem sljedećem sastanku 10. listopada, ako se ne varam, na odboru sede održat će se saslušanje o umjetnoj inteligenciji. Pozivam vas da dođete jer će biti vrlo zanimljivo. Pridružite mi se sada i zaprećimo našim gostima. Zahvaljujem tajništvu, prevoditeljima i podsjećam vas da je naš sljedeći sastanak predviđen za 10. i 11. listopada. Hvala.